Dear colleagues, good morning. Dragi kolege, dobro jutro, možemo započeti sastanak. Sada smo došli do točke, da, sve. Ispričavam se, predsjedniče. Zamolio bih, s obzirom da je pervanš prisutna, Sljedeće dobili smo jednu verziju glasova, popisa za glasovanje za izvješće za njezino izvješće u 2.30 na 75 stranica. Osobno mislim da to nije adekvatno za rad. Nisam imao priliku vidjeti rezultate, tako da danas ne bih htio glasovati za ovo izvješće, jer ako netko dobije popis za glasovanje u 2.30 ujutro prije glasovanja na tako važnu temu kao što je ekonomsko upravljanje i s obzirom na trenutnu situaciju, osobno ne želim preuzeti odgovornost da u tako kratkom vremenskom roku raspravim s kolegama o glasovanju, da evo to je ono što sam htio reći i zamolio bih da danas ne glasujemo o ovoj temi. Hvala. Hvala. Razumijem što želite reći, no moram naglasiti i sljedeće koliko mi je poznato. Kompromisni tekst je dostavljen prije nekog vremena, a na ovom popisu za glasovanje je novo samo redoslijed amandmana. Tako da meni se čini da bi se moglo glasovati. U svakom slučaju trenutno nemamo kvorum da donesemo odluku. Usvojili smo dnevni red. Pa moramo nastaviti rad u skladu s time. Vi ste iznijeli svoje stajalište, mi smo to primili na znanje. Da, odluka je na vama predsjedniče, kao i odluka koji će glasovi biti pokriveni, a koji ne bilo je izmjena i to mijenja stvari u odnosu na ovaj popis za glasovanje, jer one stvari koje nisu pokrivene njima se i onako neće glasovati. A, to je bitno ako želimo imati odgovoran stav prilikom glasovanja. Da kako odluka je na vama, no ja vas molim da razmislite o tome je li to dobar demokratski postupak. U redu, hvala, primio sam to na znanje. Prelazimo sada na sedmu točku dnevnog reda. To je nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Danas ćemo se koncentrirati na MIFID i MIFIR. Dobili smo dva nacrta teksta delegiranih akata. Njih ćemo raspraviti, ali isto tako i tehničke standarde. Mislim da je ova rasprava organizirala pravodobno prije nego što se dovrši rad na delegiranim aktima. Također želim iskoristiti ovu priliku da pozdravim sklapanje neformalnog sporazuma o pravnoj reviziji akta koji bi trebao smanjiti probleme koje smo ranije imali vezano uz tehničke izmjene koje mogu dovesti do odlaganja i produžetka razdoblja za podnošenje prigovora. Neki kolege su rekli da da je to isključivo tehnička dimenzija i da parlament ne bi htio da se na taj način rješavaju politička pitanja što bi moglo dovesti do manje transparentnosti u odnosu između ESME i komisije. Sada ću pozdraviti Martina Merlina, ravnatelja za financijska tržišta i gospodina Stevena Majera. Dobrodošli na odbor Ekon. Pozdravljam također i zaslanstvo iz ESME i komisije. Dakle, pozvat ću sada obojicu da nam daju kratko uvodno izlaganje Imate sedam minuta, izvolite. Hvala. Hvala lijepa. Mi smo, zapravo vi ste ovdje u parlamentu donijeli MIFID 2 2014. godine kako biste unaprijedili učinkovitost, otpornost i integritet financijskih tržišta. To bi se trebalo postići kroz eh, niz ciljeva kao što je veća transparentnost tržišta, više trgovanja na uređenim tržištima, ispunjavanje ciljeva iz G20 e, u području derivata, omogućavanje pristupa kapitalu malim i srednjim poduzećima, jačanje zaštite ulagača i hvatanje koraka sa tehnološkim razvojem, posebno kroz uređivanje visokofrekventnog trgovanja. To su bili ciljevi. Nova pravila bi se trebala početi primjenjivati od 3. siječnja 2017. godine. A što se tiče delegiranih akata, dakle akata koji se ne temelje na obvezujućim tehničkim standardima koje je dostavila ESMA, postoji četiri glavna područja na kojima komisija i ESMA te skupina stručnjaka iz ESME, izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni, dakle rade na tim pitanjima i mislim da će se to pokazati važnim tijekom današnje rasprave. Kao prvo, moramo se usuglasiti vezano uz neke definicije, moramo odrediti pragove i kriterije za HFT, zatim za robne derivate. Moramo imati pravila za dostavljanje podataka e, na temelju razumne trgovačke prakse iz e, tržišta s kojih se trguje. Isto tako nam e, trebaju pravila za mala i srednja poduzeća te za emisije i moramo se dogovoriti oko periodičnog izvješćivanja strane izdavatelja financijskih instrumenata. Trebaju nam također pravila za poticaje i moramo razjasniti u kojim slučajevima istraživanje ne predstavlja poticaj kod ulagača. Komisija još uvijek nije formirala definitivno stalište o tome kako dalje. Današnja rasprava će biti bitna u tom smislu, no moramo hitno doći do konsenzusa kako bismo osigurali da tržišta i nacionalne vlasti imaju jasnu situaciju. Spomenuo sam delegirane akte, sada ću nešto reći o obvezujućim tehničkim standardima. Komisija budno prati rad ESME u tom području, mi sudjelujemo u tom radu. Kao što znate, došlo je do razmjene pisama između DG izma i ESME kako bi se formalizirala pravna analiza obvezujućih tehničkih standarda kako bi kvaliteta pravnih formulacija bila u skladu sa pravnom stečevinom. Međutim, ta pravna revizija ni na koji način neće utjecati na konačnu odluku upravnog odbora ESME vezano uz tehničke standarde, isto tako ne utječe na pravo komisije da izmeni ili dopuni relevantne standarde nakon što ih e, komisija službeno dobije na usvajanje. Dakle, mi ćemo zadržati postupak onako kako je propisan u uredbi o ESMI. Što se tiče tih obvezujućih tehničkih standarda, mi se posebno bavimo transparentnošću transakcija prije i nakon trgovanja, posebno za tržište obveznicama, zatim nediskriminirajućem e, pristupu CCP-u, kontroli trgovanja u području algoritamske trgovine i pragove kojima će se definirati popretne aktivnosti u slučaju robnih derivata. Ovo su još neka pitanja kojima bismo danas trebali posvetiti dovoljno vremena. Želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni, gospodinu Swinburnu, Van Hojzenu, Gigoldu i Demasiju na izvrsnom doprinosu do sada. Uistinu je ključno da ispunimo ciljeve iz teksta koji je usvojen u lipnju 2014. godine, a zato nam trebaju provedbene mjere koje će osigurati veću jasnoću. Ovo je također bitno i u kontekstu šire politike stvaranja unije tržišta kapitala i ispunjavanja ciljeva u području zapošljavanja i gospodarskog rasta za vrijeme ovog zakonodavnog mandata. Moramo postići ciljeve kao što je poticanje gospodarskog rasta, održavanje djelotvorne zaštite ulagača i promicanja financijske stabilnosti. Pritom moramo voditi računa o kumulativnom učinku različitih zakonskih propisa koji su do sada doneseni, te moramo isto tako izbjeći neželjene posljedice. Mi smo uvjereni da će MIFID 2 doprinijeti navedenim ciljevima, a da bismo to postigli potrebno je dovršiti provedbene mjere. To će biti od ključne važnosti. Što se tiče samog postupka, i tu ću stati, obvezujući tehnički standardi su nešto što ESMA mora usvojiti u rujnu, a komisija bi trebala donijeti delegirane akte najvjerojatnije u rojnu. Hvala. Hvala, sada dajem riječ predsjedniku Esne. Hvala. Hvala uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo što sam pozvan od strane predsjednika i članova Ekona kako bi predstavio rad ESME u području provedbenih mjera na mifid 2 i MIFIR-u. Dopustite mi da na samom početku ponovnim još jedan put kako je su MIFID 2 i MIFIR najznačajniji i najopsežniji propisi razine 2 koje smo do sada odradila. Mi smo imali dva kruga javnih konzultacija te smo dobili značajne komentare od strane dionika. Također smo kroz određena razdoblja podnijeli izvješće parlamentu o napretku našega rada, raspravili smo ključna pitanja kao što su tehnički standardi i tehnički savjet. Danas ću se usredotočiti na tri područja kao što su transparentnost transakcija financijskim instrumentima osim dionicama, robnim derivatima i popratnim aktivnostima za nefinancijska društva. Dakle, ja ću se, kao što sam rekao, baviti tehničkim standardima. Kao prvo što se tiče transparentnosti transakcija financijskim instrumentima osim dionicama, on pokriva čitav niz različitih e, klasa imovina i uspostavlja, definira različite pragove koje omogućuje da taj sustav funkcionira u praksi. ESMA je analizirala e, značajan broj podataka od različitih e, tržišta na kojima se trguje. Međutim, e, mislim da ne možemo pronaći idealan sustav koji bi uspostavio dobru mjeru između transparentnosti i likvidnosti e, što bi zadovoljilo sve sudionike na tržištu. E, različiti sudionici na tržištu imaju različita mišljenja o tome kako bi trebao izgledati taj savršeni sustav, međutim mogu vas e, uvjeriti u to da mi nastojimo pronaći razumni kompromis Isto tako vas mogu uvjeriti da smo mi uzeli u obzir očitovanja koja smo dobili i uzimamo u obzir i razmatramo na koji način uspostaviti fleksibilni sustav koji će bolje uzeti u obzir razvoj na tržištu i koji će se temeljiti na kvalitetnim podacima. Što se tiče transparentnosti tržišta dionicama, što je kontroverzna tema, također nastavimo da naš pristup bude precizniji. Dopustite mi da nešto kažem o granicama pozicija. Opseg e, uredbe razine 1 vrlo je širok u tom smislu. Tu su obuhvaćeni različiti ugovori od vrlo likvidnih do potpuno likvidnih. Ne možemo imati jedan pristup za sve što znači da će nacionalni regulatori morati odrediti granice, no istovremeno će se te odluke morati provesti u dijelu nakon što odbor ESME da svoje mišljenje što će osigurati konzistentnost i likvidnost ugovora. Treće područje e, koje izaziva snažne reakcije među dionicima su e, dopunske aktivnosti glavnom poslovanju. ESMA je odradila jedan test koji je predviđen prvom razinom, kao i analizu troškova i koristi. I zbog činjenice što nemamo kvalitetne podatke, e, imamo problema s time, mi radimo na jednom pragmatičnom rješenju, no svjesni smo toga da će možda biti potrebno vidjeti e, kakva situacija i nakon primjene. E, htio bih naglasiti da se ovdje radi o tehničkoj kakvoći teksta, o pravnoj kakvoći teksta, a ne radi se o anticipiranju odluke Europske komisije i e, vijeća ESME. I kad pogledamo kako smo radili e, u prošlosti, bili smo vrlo transparentni kada su se e, mišljenja razilazila, bili smo transparentni i nadamo se i uvjeren sam da ćemo tako nastaviti e, i nadalje usredotočit ćemo se na pravnu kvalitetu kako bismo ubrzali cijeli proces. Hvala. Hvala da predajem riječ gospodinu Ferberu, izvjestitelju. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala lijepa na ovim prezentacijama od komisije Jesne. Ja također želim zahvaliti na izvrsnoj suradnji e, e, opće FISMA. U proteklih godina nam je doista uspjelo e, bitno poboljšati neke e, nacrte i prijedloge, međutim još uvijek postoje e, područja na kojima treba poraditi. Također želim reći da smo jako dobro surađivali sa ESMom, međutim imamo i neke probleme koje moramo riješiti. Molim za razumijevanje jer ću biti malo obsežan jer imamo mnogo tema, radi se o kalibriranju o granicama za pozicije i mnogim drugim temama. Mislim da smo na mnogo toga već intenzivno radili, ali e, kako će komisija podastrati samo dva velika paketa, e, moramo sada govoriti o svemu. E, Želim početi sa e, limitima za pozicije. Mi se svi slažimo da e, je prvo što trebamo učiniti e, provjeriti ugovor po ugovor i za svaki odrediti limite. Imamo likvidne i vrlo nelikvidne, vrlo likvidne, vrlo nelikvidna tržišta i govorimo o preko tisuću ugovora a ne raspoložimo baš e, odličnim podacima, to su praktične poteškoće. E, pro, e, prijedlog ESME je neki marša 25%, međutim to je previsoko za likvidna tržišta, a nedovoljno za e, nelikvidna tržišta. E, u SAD-u je sa samo 28 ugovora su određeni limiti za pozicije, dakle oni imaju isti problem kao i mi. I zato bismo morali paziti što radimo. Ja mm, mislim da ovim općenitim pristupom za visoko likvidna tržišta ste previsoki, a za nelikvidna tržišta ste preniski. Dakle, to je neprihvatljivo. E sada što se tiče E, izuzetaka za dopunsko e, djelovanje. E, kao što je rečeno, onaj ko je u toj iznimci ne treba mu bankovna licenca, onaj ko je van treba mu licenca. Dakle, tu trebamo odrediti pragove. Drago mi je što je ESMA sada najavila da će to još jednom provjeriti. E, dakle, dolazimo do zaključka da i tu e, moramo dobro paziti kako ne bismo bacili žito sa kukoljem. Tamo gdje se odvija samo trgovina, e, tamo moramo primijeniti dakle samo pravila igre za trgovinu, a to nema veze sa osiguranjem vlastitog, vlastitih poslova. Tamo gdje se radi samo o, o osiguranju vlastitog poslovanja, to mora biti moguće. E, ja nisam siguran da li je to, e, da li će se time moći postići cilj jer mi uopće ne možemo to proračunati jer uopće nemamo potrebne podatke. Velika tema je naravno i zaštita podataka. Tu smo vrlo svjesno, to e, ću jasno reći, dakle svjesno smo ostavili veliki e, manevarski prostor za nacionalne zakonodavce jer imamo već veliki E, e, veliki broj propisa e, usmjerenih na zaštitu potrošača na nacionalnoj razini. Ja smatram da bi bilo politički pogrešno kad bi sada Europska unija pokušala objasniti cijelom svijetu kako ima funkcionirati a obrnuto, to sad upućujem komisiji, u području zaštite potrošača e, to trebamo e, e, oblikovati kao delegiranu uredbu, a ne delegiranu direktivu kako bismo ostavili manevarski prostor zemljama članicama. Mi nismo uveli e, zabranu e, provizija i utvrdili smo da se mora poboljšati kvaliteta usluga e, dakle mišljenja smo da ne treba zabraniti provizije što se tiče kriterija za poboljšanje kvalitete to znači da bi to trebalo osmisliti na taj način da bude izvedivo, da bude moguće se toga pridržavati, a to znači da različiti modeli trebaju ostaviti izvjestan manevarski prostor jer Evropska unija e, je naravno raznolika i moramo e, to poštivati. Što se tiče istraživanja, tu smo u proteklih nekoliko mjeseci postigli neki napredak, međutim još postoje otvorena pitanja, postoje dva nadzorna tijela koja su međutim došla do e, međusobno suprotnih zaključaka i mislim da o tome još treba razgovarati. E, obveze objavljivanja E, što se tiče troškova i naknada e, slične slične pravila već imamo u okviru drugih e, uredbi direktiva dakle sad govorimo o istim proizvodima istim obvezama objavljivanja na različitim mjestima u različitim propisima Dakle, moramo ostati konzekventni i pitanje je kako komisija može osigurati da na kraju nemamo tri različite e, tri različita e, propisa u vezi sa objavljivanjem, obvezom objavljivanja. Dakle, e, postoji obveza objavljivanja informacija, međutim, E, tu još nije sve precizirano i međusobno usklađeno i na tome se još mora poraditi. Jedna od zadaća ESME bila je e, točno definirati i tu imamo sada jedan prijedlog koji E, međutim još uvijek nije dovoljno definiran dakle jednu nepoznatu veličinu pokušavamo definirati pomoću jedne druge nepoznate veličine e, to nije prihvatljivo i želim apelirati na komisiju da poradi na definiciji druga točka je u članku 11 sva predviđeno je da se povećanja cijena mogu e, dopustiti samo u slučaju e, povećanja troškova čini mi se da to e, da to ograničava nadalje što se tiče sustavnih internalizatora. ESMA je dobila od zakonodavca nalog jasno definirati kriterije za za sada jedini kriteriji da se trgovina odvija sustavno i često. Dakle, cilj je izvjeći česte promjene statusa. Dakle, kompletni volumen trgovine za jedan produkt mora biti jasan, i zato je e, moje pitanje kako ESMA i komisija kane osigurati da tu podaci e, budu dostupni kako bi se izbjeglo da male firme koje trguju nelikvidnim produktima budu automatski klasificirane kao sustavni internalizatori. I sljedeća tema je tema naknadnog e, e naknadnog kalibriranja. Tu postoji cijeli niz tema i definicija koje su još otvorene na kojima e, koje, koje su umagli, s jedne strane zato što još nemamo podatke, odnosno imamo loše podatke, s druge pak strane zato što se e, će se situacija na tržištu vjerojatno još promijeniti. Dakle, ne može se isključiti da ćemo e, još tu morati fino podešavati kako bi uredba postigla željene efekte. Dakle, postavlja se pitanje koje mogućnosti imamo, koliko brzo se to može dogoditi. Mi smo osigurali tu e, nadležnost parlamenta, e, ESMA nam ponavlja da ćemo nove verzije teksta dobiti tek kada ih ESMA potvrdi. Ali nakon što ih ESMA potvrdi reći će nam se da se tu više ne može ništa mijenjati jer je to ESMA već potvrdila. Dakle, naša prava, prava Europskog parlamenta e, ne smiju biti e, dovedena do absurda E, ispričavam se što sam sada bio obsežen, samo sam se koncentrirao na najvažnije stvari. E, zato morao sam jednostavno biti tako e, obsežan. Hvala lijepa. Hvala na vrlo sveobuhvatnoj prezentaciji. A sada na Dodds. E, hvala, gospodine predsjedavajući. Možda se kolege sjećaju da posljednji puta kada smo govorili o e, MIFID-u 2, e, gospodin Majers, e, je dao komentare koji su zapravo bili najveći doprinos esme ovoj temi. A i danas je bio vrlo sveobuhvatan i to je sasvim jasno na temelju onoga što smo čuli. Kompleksnost ovog dosijeja je nešto što ne smemo pocijeniti. Kao što sam već i prije činila, htjela bih zahvaliti i ESMI i komisiji na iznimnom poslu. Doista je to bio veliki e, posao razraditi delegirane akte i tehničke standarde. Hvala i gospodinu Ferberu, izvjestitelju, koji je omogućio da se parlament e, temeljito uključi u razradu delegiranih akata u posljednjih devet mjeseci. E, hvala i ostalim izvjestiteljima u sjeni. Mislim da su e, naše diskusije uvijek vrlo konstruktivne i nadam se da su pomogle komisiji i esmi u njihovu radu. S obzirom na sveobuhvatnosti ovog e, dosija, mislim da bismo e, više od pola sata mogli govoriti o različitim temama, ali danas bi, bi se htjelo ograničiti na četiri najkontroverznija područja e, ove teme. I mislim da su rasprave o razini dva trebale biti glavne. Prvo tako područje je vrlo kontroverzno, ne radi se o zaštiti potrošača, e, a to je nešto što što zabrinjava brojne dionike. Ova direktiva bi se trebala pobrinuti da oni koji daju financijske savjete bi to trebali raditi u najboljem interesu klijenata i da ne smiju biti u sukobu interesa koji bi ih spriječili da e, postignu svoje ciljeve. Kao što znamo, zakonodavstvo definira okolnosti u kojima e, je prikladno da e, investitori dobiju poticaje od drugih e, firmi. Pritom se misli na manje nemonetarne koristi koji se ne bi trebali definirati kao poticaj i e, to je vrlo usko definirano i stoga potičemo komisiju da promijeni sadašnju formulaciju kako bismo bili sigurni da postoji e, doista e, potpuna lista takvih poticaja. Oni koji se smatraju pravim poticajima su zabranjeni oni su dopušteni za neovisne financijske savjetnike koji mogu dokazati da isti poticaj e, poboljšavaju kvalitetu usluge. Međutim, e, taj test e, mora biti dovoljno strog kako bi režim imao smisla i doista bila zabrinuta kada bi se taj princip pokušao razvodniti. Isto tako treba vidjeti da li investicijsko istraživanje bi se trebalo smatriti poticajem. E, međutim, ako se to povezuje sa drugim uslugama poput e, provedbe, onda se također e, smo, mora smatrati poticajem. Prema mome mišljenju, u prosincu se pokazalo da se može zadržati e, to načelo, taj pristup, ali se trebaju uzeti u obzir e, stavovi industrije. Međutim, moram reći da me brine što različiti nacionalni regulatori čini se e, tumače na različite načine stav komisije. Neki drže da sadašnji tekst da komisijin tekst E, brani određene vrste razmjena, a neki ne. Ne možemo dopustiti da postoji tako različito tumačenje različitih dijela delegiranih akata. E, pa me zanima stav e, komisije o tome. Gospodin Farber je govorio o potrebi za manevarskim prostorom i ja to razumijem, međutim E, prostor, manevarski prostor može biti e, na uštrb e, tržišta i može dovesti do pravne nesigurnosti. Drugo područje o kojem želim reći je uvođenje nove regulative koje se odnosi na robne derivate. Nakon, dakle tijekom nakon pregovora to je bio prioritet za SID. Želimo biti sigurni da E, tvrtke neće moći u budućnosti e, podizati e, cijene primjerice goriva ili robe. I ne može ni jedan igrač dominirati tržištem i na taj način mijenjati cijene kako ne bi odgovarale njihovoj tržiškoj vrijednosti. Znam da se ESMA suočava s velikim izazovom za dakle, radi se o ugovorima, velikom broju ugovora, pokušavaju definirati striktne granice za likvidna tržišta, a da se pritom štit, štite vrlo nelikvidna tržišta. Razumijem da je to temelj za definiranje režima gdje je limit 25% i a, fleksibilnost se uvodi sa plus i minus 15%. E, razumijem zabrinutost gospodina Farbera zbog tog e, pristupa, međutim nisam sigurna da podržavam rješenje. Sadašnji pristup znači da na nekim tržištima jedan igrač može držati 40%, dakle gotovo polovinu tržišta. Čini mi se da je to protivno Eh, današnjoj direktivi. Mislim da bi eh, defaultni pozicijski limiti bili, trebali biti niži. Pa me zanima stav ESME. Bili eh, mogli uvesti limit od 10%, a onda omogućiti nacionalnim regulatorima da, ga, da podignu taj limit ukoliko je ugrožena likvidnost. Osim toga, Čula sam da e, ESMA može e, iskoristiti članak 57.3 iz e, MIFID-a da koristi ne listu od sedam kriterija i da definira pozicijske limite. Umjesto da da nacionalnim regulatorima da koriste ovu fleksibilnost od plus minus 15%. Zanima me zašto, zašto su se na to odlučili. Kad je riječ o e, režimu izvještavanja za robne za robne derivate. Za sada komisija e, predlaže da se to odnosi na tržišta koja imaju više od 50 sudionika, a oni će imati e, tri tjedna da, e, da se prilagode. To mi se čini da, da je prestrogo. Da li komisija razmatra mogućnost da to ublaži? E, kad je riječ o e, kad je riječ o transparentnosti e, prije i poslije trgovine financijskim instrumentima, potrebna su nam transparentnija tržišta kako bi smo izbjegli katastrofu prije krize, kako bismo znali tko ima što i tko čime trguje. Zato mislim da je implementacija MIFIDA 2 bi trebala naglašavati transparentnost. Potrebno nam je što više transparentnosti. Naša tržišta trebaju biti što vidljivija kako bismo bili sigurni da dobro funkcioniraju. Ali isto tako znam da postoje okolnosti kada je previše e, transparentnosti štetno e, recimo za vrlo likvidna tržišta ne bi bilo dobro da e, trgovci učine svoje pozicije previdljivima i ne bismo htjeli oštetiti tvrtke širom Europe. I isto tako ne bismo htjeli ograničiti njihov pristup e, e, fin, e, tržišnim financijama, dakle u okviru stvaranja unije tržišta kapitala. Suosjećam se izazovima s kojima se suočavaju E, u posljednju ravnoteži između likvidnosti i transparentnosti. Međutim, kao, kao zakonodavac osjećam frustraciju zato što nam e, ESMA od prosinca prošle godine nije E, dala informacije o tome kako se razmišlja u ovom području. Znam da postoje različita mišljenja s obzirom na ono što je predloženo u konsultacijama u prosincu i znam da postoji rasprava s dionicima s e, najboljim e, podacima koje treba iskoristiti da se, u, u te, da se definira prag. Ali do jutro smo vrlo malo čuli o ESME o toj temi. I, i i e, šteta je da zastupnici trebaju dobivati informacije iz druge ruke i samim time e, se povećava rizik da će parlament e, odbiti predloženi tekst zato što nas se nije tijekom razrede prijedloga konzultiralo. Potrebna nam je detaljna rasprava o transparentnosti prije i poslije trgovine. I posljednje četvrto područje je E, pitanje sistematskog internalizatora. Nastoja ću biti što što brže proći. Ispričavam se, ali kasnila sam s početkom sastanka 15 minuta, većina, većina nas je bila ovdje. E, već e, smo to spomenuli, samo bih htjela istaknuti zbog čega sam zabrinuta. Voljela bi da komisija vrlo jasno u delegiranom aktu kaže da li se sistematski E, internalizatori da li se koriste samo u bilateralnoj e, trgovini. I također me zanima da li komisija smatra da bilateralna trgovina e, da li je predviđeno da ona bude vidljiva i regulirana. I nadam se da ćemo se kao zakonodavci se pobrinuti da postoji e, regulatorni režim koji je dovoljno fleksibilan kako bi e, podnio prošenje u budućnosti, kako će se razvijati nove tehnologije, e, nove kulture i kako će se i mijenjati tržište na temelju režima MIFID-a. Pa me zanima kako vi predviđate, predviđate da će se ovi instrumenti mjere prilagođavati s obzirom na buduće promjene. Hvala. Hvala. E, htio bih podsjetiti govornike da moramo završiti u 10.30, a moramo ostaviti prostora i za odgovore. E, Case Swinburne je sljedeća. Hvala gospodine predsjedavajući. S obzirom na prethodna dva govornika, nastavlja će biti kratka, ali kao što znate, ovo je vrlo e, teško i komplicirano područje i teško je biti sažet ali ono što mi sada pokušavamo napraviti je da ozbiljno pristupimo analizi e, direktive razine 2 i samo ću istaknuti neke najvažnije stvari. E, CMU je potreban zato što naša tržišta komenta, e, kapitala nisu dovoljno likvidna kao ona na globalnoj razini i trebamo procijeniti sva ta pravila u tom e, svjetlu kako bismo poboljšali naša tržišta u smislu dubine i e, likvidnosti e, kako bi ona bila što djelotvornija a ne bismo htjeli da ona zamru zato što smo ih loše kalibrirali i to je dakle perspektiva iz koje vam se danas obraćam. Hvala komisiji i ESMI što su nam iznijeli svoja stajališta i mislim da su se stvari promijenile i sada ne dobivamo informacije koje smo dobivali do unatrag nekoliko mjeseci i na to ću se vratiti pogotovo kad je reč o RTS-u. Hvala komisiji na otvorenosti i spremnosti da e, se uključi u pitanje delegiranih akata. E, dobili smo nove verzije sa izmjenama i to nam je pomoglo da vidimo kako e, su evaluirala vaša e, promišljenja i kako se raspravljalo o različitim pitanjima s nama i s drugima i zapravo pratimo taj razvoj. Postoje i dalje određeni problemi, previše njih u pogledu delegiranih akata. Potrebno je reći da kad je riječ o kad je riječ o jednoj temi ja mislim da sam ja izgubila u trijalogu dok su drugi dobili većinu i samim time su njihovi argumenti prevladali. E, radi se o investicijskom istraživanju, to su već, o tome su već govorili danas moji kolege i tu postoje različita stajališta. I to je priroda političkog kompromisa, ne možemo uvijek dobiti ono što želimo. I u ovom slučaju ja doista nikad mislila tijekom e, da smo izrijekom zabranili e, bilo koji oblik istraživanja kao oblik e, poticaja i tijekom trijaloga e, mislim da se moj, moj argument izgubio i mislim gospodine Farber mislim da da ovo čemu sam ja govorila da to se nije smatralo poticajem jer kad usporedimo zapravo trošak istraživanja u odnosu na zapravo iznose u okviru eh, upravljanja portfeljom možemo vidjeti da se radi o dosta malim eh, eh, iznosima. Tako da sam malo zabrinuta što zapravo će se možda koristiti drugi način mjerenja da bi se definiralo da istraživanje je odnosno nije minor, odnosno malo. Mislim da je upravo pitanje implementacije MIFID-a nešto gdje bismo trebali definirati bankrot na tržištu. Trebamo poticati e, više investiranja u poduzeće, poduzeća e, kad govorimo o izlistanim poduzećima. Ali mislim da zabrane u okviru MIFID-a 2 e, nisu način da se postigne taj cilj. Mislim da je Unija E, tržišta kapitala e, prilika da se zauzme pozitivni pristup, a da zabrana nije dobra za investitore. Drugo pitanje o kojem bih htjela e, nešto reći je razumna komercijalna osnova. 2010. godine su mi svi počeli govoriti o tome kako je trošak podataka u Europi previše visok i nadali smo se kada smo došli do konačne verzije eh, MiFida, nadali smo se da ćemo doći do rješenja i do definicije razumne komercijalne osnove ili temelja i komisija to povezuje sa troškom davanja podataka i eh, profita za za e, usluge s dodanom vrijednošću. Mislim da je to nešto što nije u skladu s mandatom razine 1. Međutim, razumijem da jezik kojim se govori o metodologiji je nešto na što se stavlja naglasak, a više se ne govori o trošku. I mislim da bi E, s obzirom na tu verziju, mislim da bi samo odredba na neki način postala bezvrijedna i komisiju upozoravam da bismo to trebali izbjeći. Kad je riječ o MTS-u ESME, e, e, htjela bih nešto reći o transparentnosti transakcija, dakle prije i poslije transakcije. Moram reći da mi je to jako važna tema. Dosta sam razočarana što nemamo puno dokumenata koje je ESMA bila spremna podijeliti e, s parlamentom. E, kad je riječ o pravnoj provjeri, nažalost, čini se da se zapravo govori o uvođenju transparentnosti na e, tržišta ali čini se da način na koji se pišu pravila transparentnosti su sve samo netransparentna. Kad je riječ o e, RTS-u, e e, pogotovo za, za tržište obveznica. Američki sustav se vrlo često spominja u trijalogu kao dobar put i zapravo e, SAD je počeo sa 25 e, najlikvidnijih e, obveznica i onda se povećavao taj broj, ali dalje se smatra da je broj takvih obveznica vrlo e, malen i mislim da bismo se i mi trebali srotočiti na taj e, skromniji pristup, e, konzervativniji pristup, a ne da odmah na početku utvrdimo da jedno mjerilo vrijedi za sve. Isto tako je bitno razdvojiti transparentnost prije transakcije i poslije transakcije. Tako da mislim, naravno mogla bih dugo vremena govoriti o tablicama ESME iz e, prosinca, ali usmeno smo čuli da pokušavaju riješiti e, ta pitanja, te probleme. Međutim, ako ne znamo detalje e, svega toga, ne znam da li će kalibriranje koje ćete vi predložiti biti granularno i proporcionalno i hoće li novi prijedlozi e, pokriti sva pitanja. Nadam se da poboljšavate svoj pristup kao što nas uvjeravate i da uzimate u obzir neka pitanja. Prvo, treba uzeti u obzir da nisu sva tržišta e, obveznica ista i nisu svi instrumenti e, prihvatljivi za sve državne obveznice. Drugo važno područje koje treba obuhvatiti je da treba isključiti tržišta ispod 100.000 tisuća eura iz analize. Treće, potrebni su e, kriteriji da bi kalibriranje e, koje bi uključivalo e, veličinu i vrijeme izdavanja i kalibriranje SSTI-a. I također treba se, trebamo biti sigurni da se možemo nositi sa svime što je obuhvaćeno prijedlogom. Htjela bih, nadam se da će se prihvatiti pristup crowdsourcinga. mislimo da financijske institucije imaju e, dakle, mislimo da bi bilo dobro financijske institucije imaju velike izvore podataka i velike proračune. E, sve to bi moglo dovesti do kvalitetnije analize onoga što je moglo e, funkcionirati. E, s obzirom na prvi dokument ESME, a drugi ćemo dobiti tek nakon što prođe kroz pravni proces, kroz odbor i nakon što se objavi, ako se to dogodi, već će sve biti zatvoreno i parlament neće imati puno mogućnosti da popravi dokument. A mislim da tržišta obveznica, pogotovo državnih obveznica, nisu mjesto gdje treba neuspješno eksperimentirati. Hvala. Kora. Hvala predsjedniče. Ja bih na početku kao i svi ostali htjela zahvaliti komisiji i ESMI, Markus Ferberu kao izvjestitelju svim kolegama na uloženom radu i trudu. No nismo još ostvarili sve što smo htjeli. Imam mnogo pitanja, kao i obično. Detalji su najvažniji. Ako govorimo o definicijama, o kalibriranju, dakle to su upravo definicije koje postaju zahtjevne. Možda su kolege već postavili neka pitanja, no neovisno o tome ja ću ih možda preformulirati i mislim da će to isto tako ukazati na naš stav vezano uz ovu temu. Kao prvo, pitanje glavnoj upravi FIZMA vezano uz eh, objelodanjivanje podataka. Mi pozdravljamo načelo razmjernosti u članku 56. vezano uz eh, zahtjeve za dostavljanje informacija. Kao što je izvjestitelj već spomenuo, u članku 56. stavku 2. uredbe MIFID investicijske tvrtke koje dakle trebaju dostaviti e, podatke svojim klijentima ukoliko te ti podaci nisu u dovoljnoj mjeri dostupni kao što su primjerice naknade za transakcije investicijske tvrtke to trebaju same izračunati. Mi mislimo da je to pretjerano Naime, e, u drugim e, zakonskim propisima Europske unije e, postoje isto takvi propisi koji bi trebali biti dovoljni. Što se tiče toga da se zahtjeva od investicijskih tvrtki da rješavaju neke, neke nedostatke, to nije razmjerno zato bih e, potaknula komisiju da e, razmotri alternativne načine kako bi svi troškovi bili jasni i transparentni za klijente. Zatim što se tiče e, tržišta fiksnih prinosa, čini mi se da je tekst razine 1 ambivalentan, budući da se navodi da postoji instrument, postoji pristup koji se temelji na različitim instrumentama ili koji se temelji na klasi instrumenata. Koliko shvaćam, ESMA za fiksne prinose koristi pristup koji se temelji na klasi instrumenata e, gdje postoje različiti pragovi, ovisno o datumu izdavanja. A nacionalna tijela daju prednost analizi koja analizira pojedine instrumente unutar jedne kategorije instrumenta što uključuje i e, dnevni broj transakcije. Takav e, pristup e, na bolji način može obuhvatiti različitosti pojedinih kategorija dionica. Mene zanima vaše mišljenje o tome koliko je praktičan takav pristup koji se temelji na analizi instrumenata, pojedinih instrumenata i mislite li da bi to poboljšalo točnost što se tiče e, lažnih pozitivnih i lažnih negativnih rezultata. E, moje sljedeće pitanje tiče se likvidnosti i izuzeća za pakete. Temeljem pristupa OFA-a paket instrumenta koji ispunjavaju određene kriterije treba tretirati kao različitu kategoriju kako klijenti ne bi bili izloženi rizicima ili pak pod optimalnim e, naknadama. E, može li ESMA definirati ove pakete kao zasebnu kategoriju instrumenata i mogu li se tu primjenjivati izuzeća? Ako se paketi mogu tretirati kao zasebna kategorija, onda me zanima što ESMA misli kao prvo, e, što je sa zahtjevima transparentnosti E, trgovini na pojedinim mjestima, posebno kada se na određenom mjestu gdje se trguje ne trguje svim instrumentima. Drugo, treba li, paket, treba li se paket smatrati nelikvidnim ako je jedna sastavnica nelikvidna ili ako se većina instrumenta smatra nelikvidnima, treba li biti maksimalni prag, primjerice ako se paket e, sastoji od određenog broja instrumenta smatra li se on automatski nelikvidnim i na kraju definiranje izuzeća. E, treba li dodijeliti izuzeća koje e, jedan instrument preko, prelazi preko praga ili samo ako većina tih instrumenta prelazi prag? I na kraju treba li nam sustav kako bi se definiralo hoće li paket u cjelini prijeći kao e, prijeći prag ili pak treba analizirati sastavnice i još jedno pitanje koje je e, Analiz Doc postavila vezano uz sustav e, prije transakcije koji bi trebao smanjiti rizik na, za sudionike na tržištu. Mnogi su rekli da prag za SSTI da bi ga trebalo sniziti. Neki su čak rekli da bi trebalo sniziti e, prag na da bi trebalo smisliti prag i smatrali ESMA da je to neophodno kako bi se e, uklonile neželjene posljedice temeljem pristupa kofaja. Smatram da je potrebna periodička revizija kako bismo imali pravodobno kalibriranje i spriječili neželjene posljedice. E, dakle, izvjestitelj je pitao koliko brzo to možete učiniti, jer uistinu moramo biti oprezni kako ne bismo nanijeli neželjenu štetu. E, je li moguće imati rekalibriranje svakih šest mjeseci dok ne dobijemo konačnu reviziju čitavog paketa. Mislim da bi to bilo pametno s obzirom da, se, da postoje različita mišljenja o pragovima i što ESMA misli o tome da se uključi i prag ispod 100.000 eura u izračun za fiksne prinose kako sugeriraju podaci e, vrlo često to bi to manje od 100 tisuća eura. Hvala. Fabio De sada ima riječ. Hvala predsjedniče, ja ću nastaviti govoriti što kraće moguće. Zahvaljujem Esmi, komisiji, izvjestitelju i svim e, iskusnim e, izvjestiteljima u sjeni na uloženom radu i trudu. Ja ću govoriti o robnim derivatima, budući da su iznimno važni za realni sektor. Kao prvo što se tiče pozicijskih limita, usprkos e, nekolicini pitanja, trenutno imamo limit do 40%. Mislim da to nije usklađeno sa namjerom propisa razine 1. Što se tiče limita koji se temelje na ukupnoj ponudi e, robe, teško razumjeti zašto e, trgovcima treba više od trećine tržišta kako bi zaštitili likvidnost. Moje mišljenje je da naprotiv to može dovesti do povećane volatilnosti i na taj način može narušiti realni sektor. No shvaćam argument o likvidnosti koji je istaknuo Markus Weber, dakle u ekstremnim slučajevima niski prag može biti štetan za tržište, no tu bi se moglo uvesti izuzeća koje će odobriti nacionalni regulatori, a koja treba javno obrazložiti, odnosno treba ih, koji treba dobiti odobrenje od ESME. Osim toga, eh, što se tiče dakle donje granice limita, mislim da treba jasno reći da bi ukupni prag trebalo sniziti značajno kako bi se osigurala jednaka zaštita tržišta kao i budući da su otvoreni interesi mm, open interest mnogo veći na mnogim tržištima. E, zanima me koje stalište komisije jesme Zatim što se tiče izvješćivanja o pozicijama, usprkos brojnim zahtjevima zastupnika da se to smanji sa 30 na 10 ili 20 sudionika, komisija i dalje tvrdi da to nije poželjno. Postoji odredba u članku 88. Eh, nacrta delegiranog akta, temeljem kojeg sudionici koji nemaju određen broj pozicija koje su javno dostupne na, na temelju iskustva iz SAD-a možemo zaključiti da bismo se trebali opredijeliti za broj od 20 a na, u nekim slučajevima bi taj limit trebao biti i niži, čak 10, kako bi se osigurala transparentnost tržišta. Hvala. Hvala Sven Gigold. Hvala. Hvala, zahvaljujem komisiji i ESMI. Kolege su već postavili brojna pitanja pa ih neću ponavljati, no htio bih prije svega reći vezano uz zaštitu ulagača da mi smatramo da pravila o objavljivanju podataka koje je predložila ESMA odgovaraju, odgovaraju tekstu i nadalje e, odgovaraju idejama e, koje su, na temelju kojih smo mi glasovali. E, htio bih naglasiti da ne postoji nikakav prijedlog da se uvede zabrana, posebno kada je riječ o istraživanju. Pitanje je samo što se može poduzeti. E, dakle, ne postoji nikakva zabrana. Ako netko želi imati istraživanje, za to treba platiti i to treba posebno naručiti. To se ne može zlouporabiti kao poticaj. Osim toga, do sada nisam primijetio da kriteriji za poboljšanje kvalitete koje smo predložili da se uvedu u članak 47 nacrta delegiranog akta istinu postoje kako je predviđeno razinom 1. Što se tiče pozicijskih limita, htio bih naglasiti argumente koje su istaknuli izvjestitelji još neki govornici i dodao bih još jedno pitanje koje mi se čini posebno zabrinjavajućim, a to je pitanje tumačenja istog ugovora u tekstu. Tako tumačenje u konačnici može dovesti do vraćanja ovlasti na nacionalnu razinu i sam i u kojem slučaju bi ESMA imala mogućnost kontrole samo ex post. Čini mi se da je tumačenje ove sintagme isti ugovor u kontradikciji sa uvodnom izjavom 131 mislim da, te je isto tako suprotno nekim drugim odredbama direktive gdje jasno stoji da treba izbjeći tumačenje da isti ugovor podrazumijeva pravno isto pismo ugovora. Ukratko, Postoji opasnost da će sustav pozicijskih limita zbog činjenice da postoje neki ugovori koji nisu dovoljno likvidni da bi se mogli urediti dovoljno strogo, dovesti do situacije u kojoj bi likvidni robni ugovori u kojoj oni ne bi bili dovoljno djelotvorno uređeni a smjernice dane u standardima ne daju, ne pružaju jamstva da će se to urediti onako kako smo mi kolektivno obećali svojim biračima nakon donošenja MIFID-a. Duh i suština predloženih tehničkih standarda i delegiranog akta ne pokazuju u dovoljnoj mjeri da će cilj za koji smo zajedno glasovali uistinu biti postignuti. To dovodi u pitanje vjerodostojnost ovoga doma te Europske unije u cjelini kada je riječ o uređivanju i sprečavanju distorzija na tržištu eh, kada je riječ o nekim od ovih osjetljivih tržišta robnim derivatima. I zato mislim da bi trebalo unijeti poboljšanja vezano za ovo pitanje. E, poznato mi je iz različitih klubova i od izvjestitelja da su, da su ova pitanja postavljena, no ne vidim da ste vi učinili ikakav pomak kada je riječ o tome. E, dakle, nisam vidio nikakvu reakciju na naše komentare. Znam da vam nije lako, vi imate nadzorni odbor, vi sastavite kompromis, komisija je nazočna i onda parlament traži nove izmjene. Znam da vam pozicija nije laka, ali Steven, to je, to je radno mjesto za koje ste se prijavili. I bilo je različitih komentara i e, ovakva situacija dovodi u pitanje naše usvajanje. i isto tako bi trebalo dati obrazloženje zašto nije moguće donijeti izmjene. Ako je to opći način obhođenja, to nije u redu. I e, što se tiče različitih klubova u ovom parlamentu i onoga što se nalazi u kompromisnom tekstu, nisam siguran hoće li to naići na dobar odaziv. I na kraju e, želim istaknuti još nešto što mi se čini vrlo važnim vezano je uz zaštitu ulagača temeljem MIFID-a. To je sve dovedeno u pitanje trenutno, jer e, zaključivanje pregovora o IMD2 moglo bi značiti da možete staviti proizvode na u osiguravajući ugovor i sve ono što smo odradili na razini 2 bit će dovedeno u pitanje. Isto tako što se tiče objave podataka, misit 2 je mnogo slabiji u tom smislu. Moram apelirati na komisiju da uzme u konačno uistinu u obzir komentare triju agencija. Da, vi koji ste nadležni za MISIT vidim da kimate glavom, da se slažete da to, da mislite da je to problem koji se može izbjeći e, kroz ovu direktivu o posredovanju u osiguranju. Nije mi jasno da li ste vi uzeli čini mi se da komisija poznaje samo ugovor, zato želim apelirati na komisiju da konačno stane u obranu onoga što smo zajedno dogovorili, isto tako i u pregovorima o MID2. Svi ovi rasprave o zaštiti ulagača beskorisni su ako se proizvod može naprosto preobličiti u drugi oblik. U tom slučaju se ne primjenjuje razina 2, e, ne postoje, ne primjenjuju se odredbe o objavljivanju podataka na isti način i zato me zanima e, da želim da komisija kaže zašto nije stala obranu propisa. Hvala lijepa. Dakle, izneseno je dosta relevantnih političkih stajališta. Čini se da je zabrinutost e, na temu e, robnih derivata zajednička svima i tu nas doista zanima reakcija komisije. Čuli smo niz jasnih pitanja i komentara od e, sudionika u raspravi, ne želim to ponavljati, ali ono što me zanima je doista e, interpretacija e, ovoga da li je CSA zabranjen ili ne. Zanima me što će komisija reći o tome. E, jedna druga stvar koja još nije spomenuta je u vezi sa učinkom visokofrekventne trgovine na e, zaduženost e, država a sada riječ dajem komisiji i ESMI. Hvala gospodine predsjedatelju. Što se tiče ključnih pitanja koja su postavljena kao prvo želim zahvaliti na tim pitanjima jer za nas je ključno e, da skupimo sada ta pitanja kako bismo finalizirali tekst. Što se tiče zaštite investitora, osobito pitanja kako se postaviti prema istraživanju, htjela bih reći da je tekst razine 1 se tiče e, neovisnih e, savjetnika zato je potpuno neophodno stvoriti jasnu definiciju toga što je poticaj, a što nije, kako bi se osiguralo da je zabrana poticaja za menadžere portfelja da se primjenjuje i, i zato ćemo mi uvesti mehanizam koji objašnjava kako se istraživanje plaća, a da ne bi bilo smatrano poticajem. E, tu ćemo naravno se morati konzultirati sa nacionalnim ekspertima. 2006. u jednoj komunikaciji komisija je već rekla da je istraživanje poticaj i imali smo još dokumenata koji su imali isti taj pristup. Mislim da ako sada kažemo da se istraživanje ne smatra poticajem, to bi bila promjena politike. Možda to vijeće želi, ali to bi značilo promjenu teksta razine 1. E, kao što znate, niti tehnički savjeti ESME niti različiti nacrti delegiranih akata ne uključuju definiciju što je CSA. E, zapravo posao se sastoji u tome e, što se smatra poticajem, a što ne. Dakle, ja zapravo ne znam što je CSA e, jer se to definira na različite načine u različitim zemljama članica i zato mi trenutno nismo u stanju odgovoriti na to pitanje. Ono što je sada bitno je definirati kada se istraživanje ne smatra poticajem. Što se tiče elemenata u vezi sa troškovima, i objavljivanjem troškova e, ESMA je već predložila komisiji da pogleda tu temu kako bi se stvorilo e, pra, pravedno, pravedno jednaki uvjeti za sve. E, ključna, ključno pitanje je tu naravno izvještavanje. Ja bih htjela reći da naravno u ovim stvarima se vrlo često gleda na SAD, međutim naša tržišta su drugčija, naši propisi su drugčiji. i zato moramo to se uzeti u obzir prilikom kalibriranja, a to je upravo i učinjeno od strane ESME. Što se tiče sistematskih internalizatora, e, tekst razine jedan smatra sistematske internalizatore mi smo svjesni činjenice da se o svim tim pitanjima razgovaralo na razini ESME dok je pripremano, su pripremani njihovi tehnički savjeti. I e, kad se govorilo o visokofrekventnoj trgovini nije se e, pritom govorilo i o e, državnim dugovima Dakle, tu se moraju uzimati u obzir različita tržišta. Eto, samo da još zaključim, ispričavam se što sam bila, što sam dugo govorila, e, mi cijenimo vaše komentare i e, naš je cilj da osiguramo da razina 2 bude konsistentna sa razinom 1 i da ostvarimo pravnu sigurnost i pravnu jasnoću E, kako bi se pravila i propisi primjenjivali na konzistentan način u Europskoj uniji. Hvala lijepa gospodine Mejor, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, želim zahvaliti članovima odbora Ekon što su s nama podijelili svoja mišljenja. E, e pokušat ću govoriti na neka pitanja, a potom ću dati riječ i Rodrigu Fientaveturi neki su govorili o tome da nismo dovoljno transparentni u našem radu i da ne, nismo voljni dati definitivnije pozicije. Mi se trudimo biti što transparentniji. E, mi danas razgovaramo s vama kao što smo razgovarali i u prošlosti i kanimo nastaviti sa tim E, mnoge od, mnoga od pitanja o kojima smo danas tu govorili su već dugo predmet rasprave i postoje različite opcije, različiti važni elementi, ali ja ne mogu zauzeti, mi ne možemo zauzeti nikakvu definitivnu e, poziciju još o njima. Što se tiče širih, šireg elementa tehničkih standarda, E, ovo o čemu je govorio Markus Server, doista mi e, mi imamo mogućnost prilagoditi tehničke standarde nakon što vidimo kako funkcioniraju. Dakle, nema potreba e, ići na fundamentalnu razinu. Jedna prednost toga da se uopće ima tehničke standarde je da ih se može prilagođavati ali to obično traje e, dosta vremena. E, međutim, to se ne bi trebalo svesti na eksperimentiranje, trebamo koristiti te tehničke standarde kako bismo se prilagođavali razvoju situacije na tržištima. Što se tiče nekih konkretnih pitanja, Najprije što se tiče e, e, transparentnosti prije i poslije e, transakcije, radi se o tome da se poboljša funkcioniranje tržišta obveznicama koje su naravno, koje je naravno drugčije od tržišta derivatima i robama brojke su tu oko 2000, 2500 od ukupno 50.000 dakle tu se radi samo o, o uvođenju režima transparentnosti na dio tržišta dionicama. U u nacrtu iz prosinca mi smo koristili kofiju, međutim e, pitanje je da li nam treba granularnija e, verzija kofije ili trebamo ići instrument po instrument. Tržište je vrlo podijeljeno po tom pitanju, dobili smo pisma od nekih sudionika na tržištu koji se zalažu za kofiju, a drugi se zalažu za IBM, tako da tu trebamo donijeti jednostavno odluku. Ja u ovom trenutku ne mogu biti ni, niti malo uh, e, određeni ni precizni jer tu tek trebamo donijeti, naš odbor treba donijeti e, mudru odluku. Mi potpuno podržavamo uh, ideju e, koju ste iznijeli da želite e, da e, zahtjevi MIFIDA 2 budu ispunjeni. Dakle, mi zapravo imamo potpuno isti cilj. I konačno, ukratko što se tiče toga je li istraživanje poticaj te se istraživanje smatra poticajem i mi smo se konzistentno držali te linije. Također smo se držali po strani od, iz razbrave od CSA jer to nije pravno definiran pojam. E, može biti da su neki CSA u skladu sa našim savjetima, neki nisu, tako da se mi tu držimo po strani. Rodrigo, izvoli. E, što se tiče pitanja o robnim derivatima, to ću biti vrlo kratak. Čuli smo niz komentara većine zastupnika koji su se doli u raspravu Dakle, ta ideja 25% plus minus 15%, istina je da smo posvetili velike napore e, definiranju tog sustava, još nismo identificirali bolji, našli bolji sustav ukupno koji bi e, zadovoljio potrebe jednog širokog spektra e, limita za pozicije i potrebu za harmonizacijom i jednim jedinstvenim režimom u Europi. Dakle, mi pokušavamo poboljšati taj sustav. Jasno je da u nekim nelikvidnim ugovorima čak i 40% može biti niska brojka. E, gdje je mali, postoji mali broj sudionika po definiciji svako od njih ima 50% tržišta. Dakle, ono na čemu mi radimo je pokušavamo dalje definirati kriterije koje ćemo primjenjivati e, kako bi se definiralo koja razina se mora primjenjivati u kojem slučaju ljudi koji su komentirali e, prosuđuju na temelju ekstrem, ekstremnih kombinacija. Međutim, mi nemamo na umu te ekstremne kombinacije kada e, smo pokušali definirati taj raspon. Mislim da je vrlo važno ne zaboraviti da ti limiti moraju biti statični Znači, ne mogu se prilagođavati, odnosno snižavati. Tako da sam prilično siguran, siguran da sam ovim odgovorom e, zadovoljio neke od e, onih koji su iznijeli svoju zabrinutost. E, postavljeno je, e, gospodin Gigold je postavio pitanje o tome da li bi ovaj režim mogao dovesti do renacionalizacije. Naravno, e, mislim da je e, mišljenje Esme tu vrlo relevantno i ne treba zaboraviti da unutar našeg mandata Esma je na vrlo očikovit način e, postigla konvergenciju između nacionalnih zakonodavaca i imali naša stopa e, e, e, implementacija stanja nacionalnih tijela je bila 100%, tako da tu se uspjelo izbjeći razlike između zemalja članica. Što se tiče dodatnih aktivnosti i pitanja gospodina Verbera ko će mjeriti tržište, što će biti e, nazivnik e, limita za dodatnu aktivnost, tu nam još nedostaju ovlasti, odnosno potrebni podaci, ali mi radimo na rješenju tog pitanja. Što se tiče pitanja transakcija paketima, to je vrlo relevantno pitanje. E, mislim da se postavili prava pitanja o tome da li se te transakcije trebaju kvalificirati ili ne. Biću vrlo iskren. E, stvar je u pravnom pitanju definicije e, transakcije paketima i to pitanje još nije riješeno, tako da vam ne mogu e, još ništa reći, mi na tome međutim radimo, ali postoje neke e, pravna ograničenja što se tiče e, trgovanja paketima. jedno pitanje koje se tiče pitanja transparentnosti, da li bi tu pragovi trebali biti različiti? mi to trenutno procjenjujemo, dakle u kojoj mjeri bi trebalo imati različite pragove za pre i poslije transakcije. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Ferber, izvjestitelj, ima još neke završne komentare. Još nekoliko komentara o sadržaju, ali prvo kad je riječ o proceduri. E, što god radite, trebate uvijek proći kroz usko grlo parlamenta i vijeća. Da biste se za to pri... da bismo se dobro za to pripremili, večera će se susresti e, pregovarački tim e, parlamenta, ja i izvjestitelji u Sjeni i nastao ćemo razraditi zajednički pristup, pristup uzimajući u obzir e, stav ESME i komisije kako bismo prošli kroz to usko grlo. Kako kao što smo shvatili, e, vi imate svoje mišljenje, a mi svoje i vi ste u pravu, mi nismo. To tako ne funkcionira. E, evo recimo 2010. godine je sve počelo. Onda je uveden MIFID i tako dalje. Dakle, mi smo zakonodavci i to treba uzeti u obzir. Uzmete u obzir da to nije e, samo razmjena mišljenja, a onda svatko radi što želi. Radi se o pitanju suradnje, potrebno je surađivati. I stoga ćemo mi definirati svoj zajednički pristup kao Europski parlament i provjerit ćemo da li na kraju delegirani akti, provedbeni akti E, delegirane uredbe i direktive će se uklapati u naše zahtjeve. I to, molim vas, uzmite, o, e, shvatite ozbiljne. Hvala. Da, e, delegirani akti su način na koji komisija može koristiti da bi dopunila zakonodavstvo na tako što uvrštava neke neključne elemente. Mi naravno svi znamo koji su ključni elementi zakonodavstvo, a e, delegirani akt ne smije biti u kontradikciji sa e, ključnim elementom zakonodavstva. A način dopunjavanja e, uvrštavanjem E, ključnih elemenata je stvar demokratske procedure i mi ćemo naravno da, dati svoj doprinos e, tom postupku i to počevši s večerašnjim sastankom. Dakle, hvala vam na ovoj korisnoj podnosnoj razmjeni informacija. We move to point eight of the agenda. Prelazimo na točku 8 na dnevnom redu. Good morning.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 can start. I would like to welcome uh, Elke Koenig, the chairperson. E, možemo započeti. Pozdravljam Elke Koenig, e, e, i gospodina Lotija Nemija. dakle, oni su iz odbora za jedinstveni nadzorni mehanizam. Ovo je prvo javno saslušanje otkad, do, otkad je gospođa E, postala predsjednica e, odbora nakon što je on uspostavljen e, krajem 2014. godine. Dobrodošli. Mm, uvjeren sam da ćemo započeti s vrlo korisnom suradnjom i također bih htio reći da smo jučer došli do političkog dogovora o dogovoru između parlamenta i odbora sukladno članku 45 uredbe o odboru za E, jedinstveni sanacijski mehanizam. E, to je dokaz dobrog pregovaranja i to je e, dobar zalog za kvalitetnu suradnju između odbora i jedinstvenog odbora za jedinstveni sanacijski mehanizam. Predsjednica König je pozvana kako bismo razgovarali o sljedećim temama. Prvo, sadašnji i prošli uh, slučaj, sanacijski slučajevi. Drugo, uh, stanje pregovora odbora za financijske aranžmane koje je potrebno sklopiti sukladno člancima 73 74 uredbe. Treće, pristup uh, zadovoljavanja uvjera, uvjeta za provedbu uredbe 806 i to prije svega sukladno doprinosima fondu i na kraju pitanje povjerljivosti informacija e, unutar sanacijskog procesa. Uvjerena sam da će gospođa König dati jedan širi pogled na te te teme, a naravno zastupnici će moći postavljati pitanja o E, temama koje će smatrati prikladima za raspravu. Gospođo Koning, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. E, uvaženi zastupnici parlamenta, veliko mi je zadovoljstvo što mogu e, biti ovdje i mislim da je ovo prvi puta da, da sam ovdje od kada sam imenovana predsjednicom i definitivno sam prvi put ovdje od uspostave odbora, jedinstvenog sanacijskog odbora. Mi smo svoje dužnosti preuzeli 2015. E, godine u Ožujku i od tada doista naporno radimo kako bismo uspostavili e, taj odbor i kako bi on počeo funkcionirati. E, zahvaljujući vašem pozivu iskoristit ću ovu priliku da vam da vas obavijestim o e, stanju uspostave jedinstvenog sanacijskog odbora, te ću se e, pozabaviti pitanjem prošlim i prošlih i sadašnjih slučajeva i onime što smo do sada naučili. Također ću govoriti o povjerljivosti informacija o sanacijskom procesu i na kraju, nešto što je također jako važno, e, govorit ću o jedinstvenom sanacijskom fondu i zato sam pozvala podpredsjednicu, eh, podpredsjednika eh, da mi se pridruži jer je on zadužen za to. No, dakle, krenimo u srž problema. Prvo, neke praktične napomene. Eh, sada imamo ukupno 60 zaposlenika, uključujući i 8 članova Europske radne skupine koje nam pružaju potporu u uspostavi. Imamo vrlo kvalificirano osoblje i i također smo uspjeli postići rodnu ravnotežu i ravnotežu u pogledu e, e, državljanstva naših zaposlenika. Ali naravno možete zapošljavati ljude na taj način ako imate i e, dobre i kvalitetne prijave, tako da doista potičem se države članice da se pobrinu e, da promoviraju e, naše pozive. E, uspostavljena su i administrativna pravila, a naravno moramo isto tako i smjestiti osoblje i sada smo pronašli odgovarajuće prostorije u e, Briselu. Sada se finaliziraju logistička pitanja, ali e, a, optimistični smo, nadamo se da će sve profunkcionirati početkom 2016. godine. I nadamo se da 2016. godine ćemo dakle sve riješiti, a nećemo završiti pod mostom. E, treba riješiti neka organizacijska pitanja i intenzivno sada radimo na provedbi sljedećega. Moramo uspostaviti jedinstvena pravila i postupke vezane uz institucije koje su pod našom nadležnošću i uvodimo kvalitetna pravila u skladu s uredbom koja će se primjenjivati kroz cijeli proces E, sanacije u okviru bankarske unije. Također želimo ukloniti prepreke kako bi e, bankarski sustav u Europi bio što zdraviji i nadamo se da ćemo također e, doprinijeti međunarodnim naporima u tom smislu. Da bismo postigli te ciljeve, odlukom plenarne sjednice Europske središnje banke uspostavili smo suradnju između e, našeg mehanizma i e, nacionalnih e, regulatornih tijela. Također radimo na jedinstvenim pravilima, želimo priručnik da bismo se sredotočili na procese i na kraju potrebni su doprinosu si fondu, a to je nešto što će ići kontinuirano. Htjela bih vas obavijestiti da smo da su počeli s radom i odbori i nadamo se da će nam omogućiti da izgradimo e, dobru e, suradnju s nacionalnim sanacijskim tijelima. I nadamo se da će do kraja godine e, biti izrađen i sanacijski priručnik. Nadamo se da ćemo to uspjeti postići i ranije, ali o tome ću govoriti E, nešto kasnije. Još jedna važna tema za naredne mjesece je rad na memorandumu o razumijevanju s različitim dionicima, uključujući e, s Europskom središnjom bankom i e, ugovor o suradnji s Europskim parlamentom. Ispričavam se s Europskom komisijom, a nakon toga ćemo e, uspostaviti ugovor s Europskim parlamentom. Očekujemo da će ugovor s ESB-om e biti spreman do jeseni. O, prema prošlim iskustvima za to će biti potrebno više krugova pregovora. I uredba o toj suradnji od ključne suradnje za nas i e, u uskom smo, bliskom smo kontaktu sa e, je nadzornim mehanizmom kako bismo zapravo sve pripremili čak i prije potpisivanja memoranduma. I ne iznenađuje da su nam potrebne informacije već u e, planiranju sanacija, a dakle to nam je potrebno pri, već prije početka 2016. godine kada ćemo u potpunosti početi obavljati naše zadaće i preuzeti mandat. Kao što je predsjedavajući već rekao, sporazum između Europskog parlamenta i ESB-a e je postignut, pregovori su bili uspješni, jučer smo postigli politički dogovor i nadam se da će se potpisati što je prije moguće za sve strane. Više se radi o e, pitanju logistike nego sadržaja. Kad je ređe o međunarodnoj suradnji, pripreme su u tijeku za potpisivanje memoranduma o sur, e, razumijevanju i sa zemljama koje ne sudjeluju u Uniji i sa trećim zemljama. Već smo započeli razgovore sa SAD-om, ali i s drugim zemljama. S obzirom na taj kontekst, e, htjela bih odgovoriti na pitanja koja ste e, postavili. Spomenuli ste prošle i sadašnje sanacijske slučajeve. A sjećam se da je prvog trećeg, to je bila nedjelja, zaprimila sam telefonski e, poziv austrijskih kolega koji su mi rekli da su e, upravo uveli moratori. I rekla sam, aha, to je dobra osnova za odlazak u Brisel sutra. Dakle, kad je riječ e, o slučajevima e, iz 2015. godine, oni su i dalje pod isključivom nadležnošću država članica. Naš odbor je dalje u prijelaznom razdoblju tijekom ove godine i dalje radimo na planiranju sanacija, ali tek ćemo 2016. godine postati odgovorni za sanacijske slučajeve i e, aktivnosti. Kad je riječ o Heti, e, potrebno je uzeti u obzir e, još nešto. Heta nema bankarsku licencu i samim time ne potpada pod e, nadležnost našeg odbora niti tijekom ove godine niti će to biti slučaj od iduće godine. Dakle, HETA, kao što sam već rekla, E, ne potpada pod odgovornost našeg odbora niti ove godine, niti će biti u budućnosti. Mi smo međutim u kontaktu s austrijskim kolegama i pozabavimo ćemo se tim slučajem zajedno s njima, ali e, pod e, naslovom onog što smo naučili, dakle koje su to pouke koje trebamo izvući za budućnost. Kad je riječ o bilo kojoj drugoj banci, a pogotovo one koje nisu prošle e, analizu kvalitete aktive e, uspješno. Dakle, mi surađujemo s nacionalnim tijelima kako bismo se pobrinuli da se osmisle sanacijski planovi. Naravno, imat ćemo popis prioriteta u tom smislu. Naš odbor e, će se pobrinuti da banke imaju adekvatne planove oporavka, provjeravat ćemo ih Dakle, obje institucije, dakle i naš odbor i e, e, e, Europska središnja banka će, ćemo raditi na tome jer su planovi oporavka preduvjet za planiranje i razgovarat ćemo o našim prioritetima kako bismo bili sigurni da iste slučajeve smatramo prioritetima. Evo tu ću stati, ali ću odgovoriti na vaša pitanja o ovoj temi. Kad riječ o pitanju E, fonda, jer malo sam promijenila redoslijed, tijekom posljednjih mjeseci e, mi smo analizirali privatne i javne opcije predfinanciranja. Prije svega predfinanciranje ex post doprinosa. Dakle, mi smo se usredotočili na e, osmogodišnje prethodno razdoblje. Na temelju e, preliminarne analize našeg e, tima mi smo zaključili da primarni vanjski izvori financiranja postoje načelno, ali su limitirani i u pogledu iznosa i dostupnosti. E, razgovori sa sudionicima na tržištu su pokazali da da kreditne linije e, kreditnih institucija, prije svega banaka, e, su e, neatraktivne iz različitih razloga. Naš odbor smatra da financiranje iz takvih kreditnih linija će iznositi maksimalno jednu milijardu eura. Financiranje putem tržišta kapitala procjenjuje se da će iznositi između 5 i 15 milijardi godišnje. Maksimalno do 25 milijardi, ovisno o um, određenim pretpostavkama uh, koje će ovisiti o okolnostima tijekom zaduživanja. A, um, Naravno, treba uzeti u obzir kompleksnost funkcioniranja jedinstvenog sanacijskog fonda, a isto tako treba uzeti i u obzir nedostatak znanja o funkcioniranja funkcioniranju jedinstvenog sanacijskog mehanizma, a treba uzeti u obzir i da se radi tek o uvodnoj početnoj e, fazi funkcioniranja tog mehanizma i e, također ćemo trebati dokazati da e, naš mehanizam e, prikupljanja doprinosa dobro funkcionira. Dakle, imamo jako puno upitnika u ovom kontekstu i nadamo se da će se to s vremenom mijenjati, tako da će vjerojatno 2016. u drugom dijelu te godine da će biti bolji trenutak da razmotrimo ovo pitanje. Ako se budu morale donositi neke e, konačne odluke o e, financiranju, e, to će, tu će odluku donijeti odbor sukladno uredbi. Kad je riječ o javnom financiranju, sukladno u odluci iz prosinca 2013. godine prema kojoj nacionalni aranžmani se trebaju uspostaviti kao posljednju mjeru E, za davanje nacionalnih doprinosa, treba reći da za sada nisu uvedeni takvi aranžmani. Posljednjih nekoliko mjeseci naš odbor zajedno s Europskom komisijom, ESM-om i drugim e, europskim institucijama, dakle, e, revidirali su se opcije takvih aranžmana i sukladno tome došli smo do zaključka da snažno podupiremo financiranje pojedinih posvećenih kreditnih linija pojedinih država i to će biti na neki način e, tampon zona osigurač likvidnosti. E, I kako bi se osigurala dostupnost, raspoloživost e, sredstava kada to bude trebalo. Razrađujemo praktične aspekte ovog rješenja nakon e, donošenja odluke na političkoj razini kako bismo imali, a to je nešto što nam je jako važno, kako bismo dakle imali e, aranžmane uspostavljene do 2016. godine. Sada bih htjela prijeći na pitanje potpune primjene e, uredbe 806 2014. godine, odnosno radi se o uredbi o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. E, to je jedna e, kratka i tužna priča, jer samo su dvije države članice u potpunosti ratificirale međuvladin sporazum. Neke, kod nekih je taj postupak u tijeku. A čini se da situacija nije bolja ni kad je riječ o drugim aspektima, tek Samo je sedam država ratificiralo taj drugi dio, neke, kod nekih država je to tek u tijeku. Stoga e, vas molim da nam pružite potporu da podsjetite države članice koje to nisu napravile e, da e, da e, preuzmu direktivu o restrukturiranju i sanaciji banaka, jer bez toga nećemo moći imati jedan usklađen sanacijski mehanizam. I na kraju, pitanje povjerljivosti bilo da se radi o nadzoru ili o sanaciji, povjerljivost informacija je nešto što je potrebno zaštititi. To je od velike važnosti. Samim time, e, režim povjerljivosti, e, zaštita podataka i razmjena podataka je tema rasprave između nas, e, Europske središnje banke, komisije i naravno nacionalnih dionika zaštita povjerljivosti je nešto što će biti dio memoranduma razumijevanja s Europskom središnjom bankom i to će biti definirane no u ugovoru o povjerljivosti i neobjavljivanju podataka. Kad je riječ o Europskoj komisiji, to pitanje e, ćemo riješiti u okviru e, pri E, pripreme e, ugovora o suradnji, o tome smo već razgovarali i nadamo se da ćemo doći do zajedničkog stava i kada će e, biti potrebno dijeliti povjerljive informacije s Europskim parlamentom, već postoje određene prikladne formulacije koje su već ispregovarale u okviru ne međuvladinog ugovora, već ugovora između Europskog parlamenta e, i e, Europskog sanacijskog odbora. Tako da se nadamo da ćemo te, ta delikatna pitanja ispregovarati u skladu s režimom e, iz uredbe o jedinstvenog sanacijskog mehanizma. i kad se bavimo pitanjem e, povjerljivosti e, treba primijeniti postojeće zakonodavstvo i sigurno sam da ćemo to i napraviti. Evo mislim da sam sada pokrila sve teme i spremna sam odgovoriti na vaša pitanja o, e, o ovom području. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. Zahvaljujem vam na sveobuhvatnom izlaganju čime ste odgovorili na sva naša pitanja o konkretnim temama. U potpunosti se slažem s vama da bismo svi trebali u državama članicama raditi na tome da potičemo punu primjenu direktive o restrukturiranju i sanaciji banaka. I sada ću dati riječ prvom govorniku, gospodinu Balcu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, draga gospođo König, drago mi je što ste danas e, došli na ovaj naš sastanak. E, sigurno nije lak, laka zadaća e, sagraditi e, jedinstveni sanacijski odbor kako biste od sljedeće godine mogli početi obavljati postavljene vam zadaće. Ja sam siguran da ćete u tome uspjeti pitanja. Spomenuli ste da se moraju stvoriti nove strukture za ovu, eh, ovo novo tijelo. Eh, mene bi zanimalo kako će te strukture eh, izgledati malo preciznije i kako ćete u sljedećim i što vi e, smatrate najvećim izazovom u tom smislu u sljedećih nekoliko mjeseci, odnosno što vidite kao poteškoće. Drugo pitanje, što se tiče vašeg budućeg rada, tu će biti bitna suradnja sa nacionalnim tijelima za sanaciju. Kako će ta suradnja po vašem mišljenju izgledati? Kad e, E, govorim o nacionalnim tijelima, e, dolazim time do trećeg pitanja. Možete li nam nešto više reći o prvim mjesecima suradnje? Već ste rekli da očekujete e, pregovore sa, da će pregovori sa Europskom središnjom bankom biti komplicirani kako kakva su vaša očekivanja u vezi s tim? Hvala, mislim da ću odgovoriti na engleskom. Hvala vam na postavljenom pitanju. Kao prvo, koji su najveći izazovi pred nama? Mi smo start-up institucija, što znači da moramo prijeći na sljedeći korak koji je potreban. Mislim da se kolega Filip može složiti sa mnom da je zahtjevna čak i kada treba organizirati dostavu kave. No, glavni izazovi će biti zapošljavanje, e, dakle povlačim komentar, ali izazov je organizirati i dostavu vode. Dakle, glavni izazov će biti da izgradimo tim mi sada radimo na zapošljavanju motiviranih djelatnika koji dolaze iz različitih kultura, tako da želimo uspostaviti dobru ravnotežu unutar tima kako bismo e, svi govorili istim jezikom i kada kako bismo znali da podrazumijevamo iste stvari. Dakle, to je izazov. E, isto tako, rekla sam što se tiče prostorija da ćemo se moći seliti u zgradu 2016. godine. sada trenutno nam počinje nedostajati prostorija, tako da pokušavamo pronaći rješenje za to. Istovremeno želimo početi raditi i na suštinskim pitanjima. Što se tiče administracije, zahvalni smo na radnoj skupini komisije to su ljudi koji dobro poznaju pravila i postupke i koji nam mogu pomoći da na prikladan način primjenjujemo ista. To su bile, to su bile neke od tehničkih izazova, a naravno ne možete imati 154 banke, neke od njih su dosta velike i ne možete imati sanacijski plan do kraja godine za sve. Dakle, moramo definirati prioritete, vidjeti što treba odraditi i tu već e, pomalo zalazim u drugo pitanje. E, nacionalna tijela za sanaciju banaka već e, su nam za petama. Dakle, oni smatraju da su još uvijek oni nadležni do 2016. godine. Prema tome mi moramo definirati jednu važnu temu, a to, je, to su minimalni zahtjevi za e, prihvatljivu odgovornost. To ćemo moći definirati tek 2016. godine, međutim nacionalna sanacijska tijela i banke traže od nas da definiramo politiku već sada kako bi oni mogli to koristiti za potrebu sanacije banaka i kako bi znali zapravo kojim smjerom trebaju krenuti. E, što se tiče suradnje sa nacionalnim tijelima za sanaciju banaka. U nekim zemljama je postupak počeo odavno, tako da e, imaju veća tijela, neki imaju isto tako više iskustva. S druge strane ima i zemalja u kojima se ova tijela tek osnivaju. Tako da za razliku od sba koji ima jedinstveni nadzorni mehanizam, mi nemamo drugu opciju i ne možemo reći ako se ne, ne, dogovorimo nešto ove godine, onda možemo primjenjivati isti postupak kao lani i onda možemo ići postupno. Za nas ne postoji ta, ta mogućnost, moramo surađivati. Što se tiče suradnje sa nacionalnim tijelima, ona se do sada odvijala dobro Isto tako mislim da nam u tome pomažu odbori koje smo osnovali, mi smo surađivali s njima, dakle nije situacija takva da jedinstveni sanacijski odbor zna najbolje što treba učiniti, mi surađujemo i radimo u tom duhu. E, dakle, jedno od pitanja na kojima surađujemo sa nacionalnim tijelima dovelo nas je do zaključka da ćemo vjerojatno primijeniti isti model kao ESB, što znači da ćemo pokušati zadržati e, dakle jedinstveni sanacijski odbor i nacionalna tijela za sanaciju banaka te da ćemo zajedno raditi na pojedinačnim slučajevima. Što se tiče ESB-a, suradnja sa jedinstvenim nadzornim mehanizmom i nadzornim odborom. E, ta suradnja se odvija dobro, svi znamo e, koji je ulog tu. E, istovremeno Europska središnja banka je vrlo velika institucija, tako da primjerice za samu razmjenu podataka potrebno je dosta vremena i mi smo ih već upozorili da možda u nekim slučajevima nećemo imati toliko vremena na raspolaganju. Ispričavam se što sam tako dugo govorila. Nema problema, samo vas lijepo molim da se držite zadanog vremena od četiri minute. Isto tako molim zastupnike da pitanje ne budu duža od minutu, dvije, e, tako da imamo oko tri minute za odgovore. Elisa Ferreira, izvolite. Hvala lijepo, ja ću govoriti engleski, pokušat ću isto tako odgovoriti kao što ste vi govorili na engleskom. Hvala vam na dolasku ovamo i zahvaljujem vam na radu vas i vašeg tima. Brine me činjenica e, vezano uz podatke koje ste nam dostavili o razini transpozicije direktive o restrukturiranju i sanaciji banaka. To je uistinu vrlo zabrinjavajuće. Direktiva o restrukturiranju i sanaciji banaka trebala je biti prenesena u domaće zakonodavstvo do prosinca prošle godine, a do sada je to učinilo samo sedam država članica, što je uistinu razlog za zabrinutost. E, isto tako što se tiče doprinosa u fond, e, za sada uplaćuju samo dvije države članice. Prema tome, pred vama je veliki izazov za početak sljedeće godine. E, koji su vam instrumenti na raspolaganju i kakav je vaš, kakvi su vaši kontakti sa komisijom i vijećem? Da kako mi s naše strane u parlamentu poduzet ćemo sve što možemo kako bismo izvršili politički pritisak i ubrzali postupak. Međutim, kada dođemo sad u trenutku kada se približavamo polovici godine, mislim da je trenutak da utvrdimo kakvo je stanje i da krenemo u sljedeću fazu. E, koji su vam e, instrumenti na raspolaganju u, tom, u tu svrhu? Zatim pitanje vezano uz e, zaštitni mehanizam. To je od početka bilo problematično. Nije mi sasvim jasno, pa vas lijepo molim da mi najprije objasnite kakve se rasprave vode o mogućnosti korištenja ESM-a. Dakle, rečeno je kada budemo imali jedinstveni nadzorni mehanizam i jedinstveni sanacijski mehanizam da će to moći biti upućeno izravno bankama. A što se tiče kreditnih linija za države članice, čini mi se da je i to isto dosta složena problematika. E, dakle, pokušat ću najprije odgovoriti na prvo pitanje. Slažem se s vama. Mi se koristimo svim mogućnostima kako bismo objasnili da sve države članice moraju prenijeti u svoje zakonodavstvo BRRD kao i sporazum koji je potpisan. Dakle, osim toga što apeliramo na države članice da to učine, mi moramo reći da je da se i komisija pozabavila tim pitanjem i zapravo je izdala obavijest onim državama članicama koje još nisu u završnoj fazi da to učine. E, tako da se na taj način koristi raspoloživim mogućnostima da ubrza postupak. dakle, potrebna je određena doza optimizma. Mislim da ćemo uspjeti dovršiti taj proces. Što se tiče zaštitnog mehanizma, e, mi smo već na početku dobili upit od vijeća da damo svoje mišljenje o raspoloživim mogućnostima i što se tiče bridge fundinga e, privatne mogućnosti su vrlo ograničenog opsega. Što se tiče javnih rješenja, mi smo razmotrili različite mogućnosti i došli smo do ideje javnih e, rješenja za davanje zajmova. Nismo se toliko bavili steady state backstop solutions, ali to će biti sljedeća faza. Što se tiče Europskog e, stabilizacijskog mehanizma, koliko shvaćam, iz tog instrumenta se ne može izravno financirati SRM, ali e, države članice mogu imati svoje rješenja, no sada je na vijeću i državama članicama da dođu do rješenja. Mi smo pripremili prijedlog i sa e, pozornošću pratimo njihovu raspravu. Beatrice? Cijenjena gospođo König, hvala vam što ste danas ovdje i odgovarate na naša pitanja. E, moje pitanje se odnosi na cilj BRD-a da se troškovi za porezne obveznike e, zadrže što nižima. U članku 54 e, direktive, međutim nabran je cijeli niz e, iznimki e, čime je cijeli niz zahtjeva privilegiran. Zato moje prvo pitanje nije li tako da se privilegiranje ovih i sličnih zahtjeva da će dovesti do toga da država zapravo daje jedno eksplicitno jamstvo za ovakve zahtjeve i da će to dovesti do toga da će porezni obveznici morati platiti, platiti više kod sanacije banaka. Osim toga, e, to djeluje kao jedna vrsta državnog osiguranje. Dakle, to je jedno osiguranje koje je za banke zapravo besplatno. E, moje drugo pitanje, možete li vi ustanoviti jednu tendenciju da se to besplatno osiguranje e, vodi prema tendenciji da se više raste broj takvih zahtjeva. Govorite o vrlo visokoj, vrlo važnoj temi, a to je tema bail-ina. To je e, po mom mišljenju je najvažnija stvar u vezi sa člankom 54 da mi zapravo najprije smo ustanovili da bail-in postoji odnosno da je moguć e, Jedinstveni sanacijski odbor e, skupa sa zemljama članicama radi na tome da se to e, učini operabilnim. Dakle, u jednoj kategoriji vjerovnika imate, na primjer, štediše, a kao drugo morate dokazati da pritom ne diskriminirate e, nijedne vjerovnike. To je jedno tehničko pitanje, e, međutim činjenica je da se u jednoj uredbi mora razmisliti i o tome u kom opsegu se mora raspolagati naknadno sa pozicijama vjerovnika kako bi se došlo do jednog dobrog, dobrog rješenja. Naravno, tu postoje otvorena pitanja. E, što se tiče ovih zahtjeva e, od manje od sedam dana, ja tu ne vidim neki veliki problem, a posljednje pitanje tržište, međubankarsko tržište, mi nismo, nemamo još sve potrebne podatke, e, to je pitanje na koje vam Središnja banka trenutno može dati bolji odgovor od nas. Thank you, Michael. Hvala, Michael Flores. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, cijenjena gospođo König. Ja vam želim zahvaliti E, na tome šta ste danas ovdje. Mi imamo povjerenja u vas i vaš tim. Imam sljedeća konkretna pitanja. E, zanima me da li e, prilikom zapošljavanja osoblja nalazite na granice ili je moguće naći odgovarajuće stručnjake koji su u stanju e, e, koji su dovoljno kvalificirani. Drugo pitanje, u akutnim krizama u kojima se neke zemlje nalaze postavlja se pitanje, e, na primjer u Hipo Alpe Adria banke u cijelom nizu slučajeva koji će možda u, u bliskoj budućnosti se dogoditi u Europi e, da li će to biti e, e, da li će to izložiti ovaj jedinstveni sanacijski mehanizam prevelikim naprezanjima i kako se može tim izazovima na najbolji način odgovoriti kako vi prosuđujete situaciju, odnosno razvoj situacije u Grčkoj. Hvala lijepa. Sada ću se ponovno prebaciti na engleski. E, dakle, zapošljavanje djelatnika trenutno ne nedostaje kvalificiranih kandidata. Drago mi je isto tako da imamo dobru ravnotežu, odnosno da imamo i prijava iz privatnog sektora ne samo iz javnog sektora. E, dakle, postoje izazovi što se tiče nacionalnih kvota i rodne ravnopravnosti. Ponekad imate više prijava od muškaraca, pa je onda teško postići rodnu ravnopravnost. Isto vrijedi i za e, zastupljenost, e, odnosno za nacionalne kvote. No, trenutno nas to ne brine. Postoji li opasnost da ćemo imati previše posla u siječnju 2016. godine kada krenemo u samu sanaciju. Ne mislim da će to biti problem. Dakle, mi, nadzorna tijela i zakonodavci, svi smo radili na tome da bankovni sustav bude sigurniji, no iskreno rečeno, postoji isto tako tendencija da ako nešto krivo krene, da će se čekati da mi preuzmemo odgovornost. Dakle, ovisit će o nama i o nadzornim i o nadzornom tijelu da stvari krenu kako treba. Htjela bih iskoristiti ovu priliku da istaknem kako mi se ne čini logičnim da svi imaju e, pravo da mi provedemo sanaciju. Dakle, kada banka zapadne u poteškoće, moje mišljenje je da bi prvenstveno ta banka trebala riješiti te probleme jer sljedeći logični korak je stečajni postupak i samo u slučaju da sanacija može osigurati bolji rezultat za javnost, u tom slučaju sanacija postaje mogućnost. A već smo spomenuli fond, fond će biti zapravo posljednji korak u čitavom procesu. E, ja sam, ja se nadam da ćemo dakle dobro početi raditi 2016. godine. Što se tiče Grčke, ja pratim vijesti i samo mogu reći da grčke banke posluju u vrlo izazovnom ekonomskom okruženju, međutim ono što obećava jest da imaju aktivan tim za sanaciju, oni još uvijek nisu e, prenijeli direktivu o restrukturiranju i sanaciji banaka, ali imaju iskustva u tom području. Mi smo u kontaktu s našim kolegama iz Grčke. Hvala. Miguel Viegas iz kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa. Imam nekoliko pitanja. Pažljivo sam pročitao dokument. Ovdje stoji da samo 55 milijardi eura je na raspolaganju i zanima me odgovaraju li ovi podaci stvarnim činjenicama. Naime, ponekad banke imaju bolje uvjete. Zanima me odražavaju li ovi podaci stvarnu situaciju u sustavu ili se to odnosi samo na dio banaka 128 banaka koji su pod izravnim nadzorom Europske unije. Sljedeće pitanje. Kazali ste da je jedan od ciljeva da se pojasni rizik od e, insolventnosti i da postoji djelotvoran mehanizam za sanaciju. E, zanima me kako će to točno funkcionirati, hoće li se a priori vršiti analiza svih banaka ako je to slučaj, hoće li podaci biti dostupni javnosti ili Europskom parlamentu? A što se tiče bailina i izuzetaka, jedan od izuzetaka je u kojem trenutku će se smatrati da je stečaj neke banke da predstavlja sistemski rizik za bankovni sustav i kako će se analizirati taj sistemski rizik kao i rizik da se to proširi na druge institucije i kako to može dovesti do toga da se primjenjuje izuzeće iz Bejlina. Krenut ću od prvog pitanja. 55 milijardi je naša trenutna procjena na temelju 1% zajamčenog depozita i mi se mi pazimo da postoji mehanizam za ujednačen doprinos i da se to zapravo uspostavi unutar bankovne unije. Tako da nemam dojam da postoji nekih, e, da, da netko ima prednost, e, da kako ako bude više depozita, taj će postotak biti viši. Što se tiče e, sanacijskog mehanizma i prethodne analize, to će biti zadaća sanacijskih planova koji će barem djelomično također biti odgovori na vaše posljednje pitanje. Dakle, sanacijski planovi će se također baviti vezom, povezanošću banke sa sustavom, dakle sa sistemskim rizikom i mogućnosti da se banka sanira sukladno važnosti banke, dakle to će ovisiti, tu će u drugačijoj poziciji biti jedna manja lokalna banka od velike banke koja posluje, um, koja ima međunarodne veze u poslovanju. Dakle, tu će teme biti razne, a najveći izazov će biti prekogranično poslovanje, dakle pitanja kao što su prekogranična sanacija i e, priznanje e, sanacijskih mjera među državama. E, tu ćemo morati surađivati sa sa međunarodnim sugovornicima, no ono što želimo izbjeći je da ako jedna banka ode u stečaj, da to predstavlja sistemski rizik i da dođe do e, zapravo domino efekta. Sven Hvala lijepa. E, gospodine predsjedatelju, gospođo König, ja ću govoriti njemački. Imam dva pitanja. Prvo, rado bih znao e, kad se radi o velikim takozvanim e, sustavno relevantnim bankama, da li ćete imati jasna pravila ili smjernice što očekujete kako bi e, te banke bilo moguće sanirati? Da li ima smisla, odnosno da li je moguće provesti sanaciju banke koja se sastoji od više od tisuću relevantnih jedinica. Imam još jedno pitanje, a ono se odnosi na jedan intervju koji ste u ponedjeljak dali e, novinama Handelsblatt, citiram, na pitanje e, sve se ovih dana vrti oko Grčke, jer može li se njihov bankrot još spriječiti? Vi ste odgovorili ovo pitanje, morate postaviti Grčkoj vladi, međutim čini mi se da je vrijeme na izmaku, potrebno je mnogo optimizma da bi se vjerovalo da je tu još moguće naći rješenje, a potom govorite o kratkoročnim zajmovima e, za likvidnost grčkih banaka i da je to samo odlaganje bankrota tih banaka. E, da li ja se pitam da li su takvi odgovori zapravo u skladu sa vašim mandatom e, i što se tiče tajnosti dokumenata koje ste E, e, dostavili e, parlamentu, a tu se postavlja pitanje da li mi na povjeljiv način postupamo s tim dokumentima, onda se postavlja pitanje da li ste i da li vi imate pravo davati ovakve odgovore u ovakvim intervjuima. Dopustite da pokušam najprije odgovoriti na vaše prvo pitanje. E, sistemski relevantne banke e, definitivno ćemo imati smjernice koje će sadržavati i domaću zadaću koju moraju odraditi te banke. E, također ćemo se usredotočiti na teme kao što su i te sustavi transparentnost i kao što ste vi spomenuli strukturalna pitanja koja se odnose na to koja je, koji je tip banke bolji i što su kritične infrastrukturne funkcije koje se lako mogu izolirati, dakle da li je grupa strukturirana na taj način da je, se može E, izaći na kraj s tom strukturom. Da, tu ćemo imati i javnu raspravu. A sada što se tiče ovog intervjua u Handelsblatt, novinama Handelsblatt, ako to e, podrobno pročitate, vidjet ćete da je da intervju počinjenim općenitim pitanjem e, naravno odgovori su E, malo podulji, ali ja sam e, intervju prije objavljivanja autorizirala. E, možete li mi još odgovoriti u kako, kakav je odnos između ovih vaših odgovora i vašeg mandata? Ja mislim da je da je bitno pitanje E, gdje sam ja dala e, generalni, jedan općeniti odgovor da e, treba biti optimističan, mislim da na takav odgovor svatko ima pravo. Hvala lijepa, ja još nisam vidjela tekst ovog intervjua, možda ću zatražiti da mi ga pošaljete. Intervju je bio na njemačkom. Hvala lijepa, Marko Vali u ime EFTD. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala gospođi König e, što je došla u ovoj preliminarnoj fazi kako bi odgovorila na naše pitanja. Imam tri pitanja. Prvo, kad je riječ o odabiru zaposlenika. Kako to radite? Potpisujete li ugovore na određeno vrijeme? Koristite li agencije ili nudite ugovore na neodređeno vrijeme. A kad je riječ o e, pri, pripadnicima različitih e, zemalja, da li primjenjujete kriterij kvalifikacija ili nacionalne pripadnosti? E, kad je riječ o različitim bankama, Royal Bank of Scotland, Commerce Bank i tako dalje, koje su, kojima je kreditni rating e, smanjen na trostruko B, e, zapravo one koriste spekulativne metode na tržištu, a ne tradicionalno kreditiranje i e, u ožujku su te banke pale test otpornosti i više od 50 tisuća milijardi izvedenica je u rukama e, Deutsche banke i moramo osigurati vlasnike depozita u tim bankama. Moraju znati kakva je situacija. Hvala. Dopustite da počnem odgovarati na pitanje koje se odnosi na zaposlenike. Mi nudimo ugovore na određeno vrijeme za sada, ali naravno naš odbor smatra da bi e, ti zaposlenici onda poslije mogli dobiti ugovore na neodređeno vrijeme. Od e, 60 zaposlenika, osmero njih je iz komisijne stručne skupine, e, osam drugih su sekundirani e, nacionalni stručnjaci, a ostatak su zaposlenici koje smo mi zaposlili i na njih ćemo se usredotočiti. Dakle, uvijek ćemo imati nacionalne, poslane nacionalne stručnjake, ali e, temelj je naše osoblje. Kad je riječ o pitanju možemo li mi apsorbirati, možemo li biti sigurni da ogromne banke poput e, GCP možemo li ih apsorbirati, možemo to napraviti puno više nego što smo bili u stanju u prošlosti, ali ako neka od velikih banaka e, uđe u probleme, to neće proći neopaženo u sustavu. Ali, kao što sam već rekla kada sam govoril, odgovarala na pitanje e, Sven Gigota, e, mi pokušavamo e, učiniti stvari transparentnijima, E, učiniti sanacije više mogućima i e, na taj način želimo e, provoditi i testove otpornosti. Dakle, želimo biti u boljoj poziciji i u, rekla bih da je u tom kontekstu čaša više napola puna nego napola prazna. Barbara Kapel. Danke, hvala. Hvala lijepa gospođo predsjedatelju. Da, hvala gospođo Krnih. E, na vašem zanimljivom izlaganju. Grčka je naravno aktualna tema, predsjednik e, Dragi e, nam je jučer rekao da će grčke banke biti u stanju naći dovoljna sredstva. Međutim, sad saznajemo da će i neke grčke banke biti predmet jedinstvenog e, sanacijskog mehanizma. Ako te banke upadnu u insolventnost, dakle te četiri velike banke ne bi e, uspjele položiti e, test i neće više moći dobiti kratkoročne kredite. Što se tiče HETE, Asset Resolution AG, to je banka iz moje zemlje, iz Austrije, e, dakle do 31. 5.2016. postoji rok za plan sanacije. Dakle, e, revizori koji su ustanovili e, da nedostaje 4 do 7,6 milijardi eura. E, Hipo Albe Adria je bila regionalna banka koja je međutim e, špekulacija, špekulacijama dospjela u probleme. Austrija više neće pomagati toj banci i E, trenutno je u stečajnom postupku. E, međutim, e, rok za predavanje bilance je već dva puta odgođen i sad bi sutra ta bilanca trebala biti predana. U međuvremenu su uložene mnoge tužbe, između ostalog ima tužba banke koja je morala otpisati 200 milijuna eura. Dakle, molim vas da završite sa pitanjem. Dakle, moje pitanje, da li će e, jedinstveni sanacijski odbor postupiti, kako ćete e, primijeniti članak 54 i što ćete tu e, učiniti u pogledu brze raspoloživosti podataka. Kao Prvo, ja nisam u intervju rekla da ćemo sanirati četiri grčke banke, odnosno će one biti predmet e, jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Kao što sam već rekla, e, banke su u prvom redu e, banke su u prvom redu nadležni nacionalna tijela. Mi ćemo tek od 1. siječnja biti nadležni za grčke banke. Što se tiče HETE, E, tu mi je lako odgovoriti. Mi e, nismo niti sada nadležni, niti ćemo do sljedeće godine biti nadležni za hetu. Kada se pogleda cijeli kompleks Hipoalpe Adria, e, treba naučiti, izući pouke iz tog e, cijelog slučaja. A što se tiče vaše konkretnog pitanja o članku 54, jedna od glavnih naših zadaća e, i na čemu sada radimo je doista kako definiramo minimalne zahtjeve za e, e bail-in i kako identificiramo probleme kod bail-ina, sve te teme i kako ćemo to e, kako ćemo osigurati da prije nego što se uopće razmišlja o čemu dalje vlasnici i vjerovnici e, jamče prema hierarhiji. Ispričavam se što sam ponovo prešla na njemački, nisam ni primijetila. Hvala. Sada smo zaključili e, prvi krug e, klubova zastupnika, pa e, sada bih uveo pravilo minute i pol za pitanje i dvije minute za odgovor. Gospodin Alba, hvala gospodine predsjedavajući i hvala što ste nam danas došli. Biću kratak. 9.6. Standard Poor's je smanjio kreditni rating raznih europskih banaka. Znači li to da se situacija pogoršala? E, brine li vas to? To je prvo pitanje. Drugo, kakvo je stanje vezano uz druga tijela nadležna za sanaciju u trećim zemljama. Koliko znamo, e, postignuti skroma skroman napredak u pogledu EFT e, TCD, međutim neka, neka nacionalna tijela provode mjere ne uzimajući u obzir e, sporazume s drugim tijelima u Europi. E, u ovom trenutku 2015. godine, a dakle to je prijelazna godina, ne mislite li e, da bi ta tijela trebala slati smjernice nacionalnim tijelima i tražiti jamstvo da će se te smjernice poštovati? Hvala. Prije svega dopustite, e, e, da prokomentiram ovo smanjenje kreditnog rejtinga. Nisam zabrinuta jer je to na neki način e, odraz onoga o čemu ste vi glasovali u parlamentu jer ste rekli da kreditne agencije na neki način povlači potporu tim bankama. Ja mislim da zapravo to općenito gledajući nije loša stvar. Neću komentirati o tome da li su e, ponderiranja obavljena na adekvatan način. To se mene ne tiče. Kad je riječ o pregovorima sa trećim zemljama, e, oni su počeli, ide se korak po korak, e, počeli smo razgovarati s kolegama iz SAD-a, to je nešto što nam je jako važno. Ne znam jesmo li počeli razgovarati sa zemljama Latinske Amerike, ali um, krenut ćemo i s time, tako da postoji um, niz stvari koje trebamo napraviti. Kad je riječ o zadnjem pitanju vezanom u smjernice, naravno pokušavamo što je bolje um, moguće surađivati s nacionalnim sanacijskim uh, tijelima i pripremamo smjernice za njih, ali morate znati mi postojimo tek četiri mjeseca i ne možemo sve to napraviti prije ljeta. Hvala vam. Sljedeći govornik je Permoš Beres. Hvala, go, hvala vam što ste nam došli i želimo vam puno sreće u obavljanju e, posla kako biste uspostavili e, vaš odbor. Međutim, vaša institucija je dio jednog paketa i tom paketu fali jedan stup. Jer kao što svi znamo, kada je SRB pokrenut, postojala je ideja da je potrebno izgraditi još jedan stup, a to je stup jamstava depozita. I u, određenim u određenom broju država članica pojavila se bojazan da sustav e, nadzora banaka i sanacijski mehanizam je sada definiran na europskoj razini, ali kada će e, doći do sanacije koja će se odnositi na banku u nekoj državi članici, tada će odgovornost za jamstvo depozita ostati u nadležnosti e, država članica. I, i dalje je danas stanje takvo. Dakle, na razini Europske unije to je teška tema ali postoje i druge sugestije. Prvo, da se ide e, prema većoj harmonizaciji i to je nešto o čemu se razmatra e, u okviru Unije tržišta kapitala ili da se ne uvede sustav jamstva depozita, već osiguranja depozita. Kako vi ocjenjujete te prijedloge i u kojoj mjeri je prema vama to važno pitanje? Izvolite. Mm, ispričavam se. Dakle, e, koliko su vama te stvari važni? uključujući e, i za potvrdu legitimnosti vaše vlastite institucije. Sasvim je jasno da bi bankarska unija trebala se sastaviti od tri stupa dva glavna stupa već postoje. Kad je riječ o e, sustavu jamstava depozita, e, prvo taj sustav treba harmonizirati. Ako je već harmoniziran na nacionalnoj razini, to znači da se situacija već popravila u odnosu na ono što je bila, a nakon toga treba ići dalje. Da li je to nešto što šteti e, SRB, odnosno našem odboru, budući da ne postoji kao jedinstveni sustav na razini Europske unije, odnosno bankarske unije, ja bih rekla da zasad e, to ne šteti, ali to definitivno nešto na što treba paziti. Hvala. Sljedeći je Markus Ferber. E, hvala lijepa. EBA je objavila prošli tjedan e, svoje mišljenje e, u kojem je ostalo nešto manevarskog prostora e, što se tiče faze e, formiranja kod pitanja kako će izgledati doprinosi u fazi e, punjenja fonda da li kanite na početku faze punjenja fonda tražiti veće e, doprinose od zemalja članica nego u, kasnim fazama? Tek smo počeli raditi e, smo počeli raditi na tome na odboru za e, doprinose i nadamo se da kada odbor počne potpuno funkcionirati, nadamo se da će sredstva već e, sjesti, ali za sada predlažemo, e, revidiramo, analiziramo prijedloge Europske, Europskog tijela za nadzor banaka. Odgovor je otvoren zato što još nismo zapravo dovršili postupak vezan uz e, odbor. Kada će tržište znati kako je vaše tumačenje prijedloga EBE? E? Gledam pod predsjednika, ali e, pretpostavljam, mislim da to želimo riješiti do jeseni. Hvala na pitanju. EBA je dala svoj savjet komisiji i sljedeći korak je da komisija pripremi e, akte sljedeće razine i nadamo se da će nas se konzultirati tijekom tog procesa, ali nadamo se da će potom komisija finalizirati e, akte druge razine i nakon toga ćemo provedbu vršiti po toj osnovi. Ali htio bih reći da dokument EBE tamo su dobro utvrdili potrebu e, da e, se utvrdi minimalna razina fonda od 55 milijuna eura i isto tako da e, se doprinosi prikupljaju kontinuirano i to će biti dobra osnova za prikupljanje tog minimalnog iznosa. Next Peter. Peter a to je 55 milijardi eura. Von ja, eindrucksvoll Klage. E, gospođo König, e, rekli ste nam koliko zemalja članica još nije implementiralo e, direktivu o restrukturiranju sanaciji banaka iako je rok za to istekao. Da li procjenjujete da će te zemlje biti sadržajno u stanju e, uopće primijeniti tu direktivu. E, kako vi ocjenjujete svoju djelatnost od 2016. Mislite li da će 11 država koje još nisu e, provele direktivu, e, mislite li da, da će to dovesti do E, e, odlaganja vašeg posla e, i kako će to imati utjecaja na punjenje fonda, da li će to utjecati na brzinu kojom se fond puni po vašoj procjeni? Kad je riječ o prvom pitanju, htjela bih reći da je pozitivno to da su sve te države članice poslale svoje predstavnike na našu plenarnu sjednicu, tako da surađuju s nama. Ali jasno je da ako nemate pravnu osnovu za nešto, e, to može biti problem. Znate vi bolje nego ja da u nekom trenutku direktiva može postati e, izravno primjenjiva tako da ja zapravo vršim pritisak da se direktiva primjenjuje. Ono što je dobro je da su sve države članice počele e, izgrađivati e, potrebnu infrastrukturu. Kad je riječ o uplatama u fond, naravno, potreba, e, potreban je međuvladin sporazum i sve države članice trebaju uplaćivati u fond. Za sada odbijam razmišljati o tome što će se dogoditi ako se to ne dogodi. Hvala Gudmar Hojkmark. Hvala. Hvala vam na prezentaciji. Ja ću postaviti jedno općenitije pitanje. Zanima me vaše mišljenje o tome koliko se okruženje promijenilo jer mi razgovaramo o različitim promjenama zakonodavstva, ali bi nam bilo zanimljivo čuti vaš pogled na to u kojoj mjeri se povećala e, mogućnost sanacije banaka i koji je rizik od zaraze unutar sustava. Kad pogledate zakonodavstvo, kad pogledate situaciju danas, zakonodavstvo se ne primjenjuje u svim državama članicama. Kako će se e, to odraziti na budućnost i koje su to još druge aktivnosti koje je potrebno poduzeti? Hvala. Uvijek je teško dati sve informacije, ali s obzirom na stanje provedbe e, promjene zakona, i s obzirom na puno posla koje, je, koje se provodi, uključujući rad banaka na planiranju oporavka i to je nešto što e, e rade veće banke i samim time mislim da se sposobnost e, sanacije banaka povećala u odnosu na početak krize. Još je tu potrebno e, napraviti dosta posla, ali sam sustav je u boljem stanju nego što je to bilo prije, ali kao što sam rekla tu je još potrebno obaviti dosta posla. I posljednje pitanje, Jonas Fernandez. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobro došli, gospođo Koenig. E, htio sam ponoviti e, pitanje koje je postavila već gospođa Beres, a odnosi se o kombinaciji fondova za jamstva depozita, e, a odgovornost za to je na državama članicama. Jedan način na koji će se to napraviti je sanacijski fond. Iz Ispričavam se, ali morat ćemo napraviti pauzu i dopustite da završimo ovu raspravu kako bismo kako bismo e, eh, dopustili govornicima da izraze svoje mišljenje. Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, ja sam govorio o tome da ne razumijem zašto bi eh, sanacijski fond, zašto se on sastoji od eh, postotaka doprinosa, a zapravo sanacijski fond pokriva rizike preostalih obveza financijskih institucija, ne depozita, jer su depoziti osigurani na međunarodnoj razini. E, tako da banke zapravo doprinose nacionalnom osiguranju depozita, ali isto tako doprinose i sanacijskom fondu. Postoje li i nacionalni fondovi trebamo vidjeti kako se sve, će sve to biti uspostavljeni i kako će doprinositi Europskom fondu. Znači li to da depoziti e, osiguravaju osiguranje sanacijskog sustava i, i mislim da je zapravo su takve stvari dovele do krize za vas, e, zar vas ne brine što će se sve de, e, financirati putem depozita? I na taj način e, se zapravo dodatno povećava zaduživanje, odnosno sustav zaduživanja. On se više opterećuje. Sankcije Europske središnje banke zapravo razmjena informacija bi trebala Eh, doprinositi fondu. Ne mislite li da je to nešto što bi trebalo istražiti kao mogućnost u budućnosti? Kušat ću odgovoriti prvo na vaše prvo pitanje, a to je da je referenca za doprinose u fond se eh, preuzima od osiguranih depozita. To je bila politička odluka i to je nešto što je bilo moguće. Kad je riječ o preopterećivanju sustava, putem sustava e, garancije depozita i putem e, sanacijskog fonda kao nacionalnih fondova, mislim da je to povezano sa e, solidnošću sustava i to je nešto što nije besplatno. Dakle, E, to je nešto što treba imati na umu, ali to je trošak za sigurniji sustav. Kad je riječ o drugom pitanju, moram, moram priznati da nisam baš dobro razumjela engleski prijevod, nadam se da sam dobro shvatila. Vi tvrdite da bilo kakve sankcije e, središnje banke ili e, regulatora, dakle da bi se one mogle koristiti za doprinos e, sanacijskom fondu. Mislim da je to zanimljiva ideja, ali to nije na nama da odlučimo. Hvala gospođi König. Hvala e, jedinstvenom sanacijskom odboru e, na ovom korisnom e, prvom saslušanju. Sljedeće će se održati u listopadu, a prije toga ćemo finalizirati, zapravo već to jesmo, ali ćemo tada glasovati o sporazumu između dviju institucija i započet ćemo s vrlo e, dobrom i kvalitetnom institucionalnom suradnjom. Puno vam hvala. I suppose that is useful if we give three minutes suspension to prepare pauza od tri minute kako bismo se pripremili za glas. Yeah, but sorry, uh, the market are asking us, so yeah, uh, yeah, yeah. use the opportunity. So, I think we can start now. Uvaženi kolege, molim vas da započnemo glasovanje. Kao što mi je poznato, najprije ćemo glasovati o... Ispričavam se, molim vas. Gospodin Demazi, izvolite. Da, htio sam sam reći da sam izgubio glasačku karticu pa ću morati glasovati ovim putem. Dobro, koliko vas nema glasačku karticu? Svi imate isti problem. Gospodin Urtasun. Predsjedniče, ja bih zamolio da se odloži glasovanje o izvješću Beres, kao prvo zato što smo tek u dva ujutro dobili popis za glasovanje, nismo imali vremena raspraviti glasovanje s kolegama i drugo, zato što smo zatražili da se glase od 27 amandmana zasebno, samo pet je uzeto u razmatranje i to su iznimno politički osjetljiva pitanja koja nisu obuhvaćena kompromisnim amandmanima. I mislim da ovaj popis za glasovanje nije spreman, da nije gotov i želim zatražiti da se odloži glasovanje. Tu su dvije različite stvari. Kao prvo, pitanje jesu li amandmani pokriveni, dakle to je odluka koja je donesena na temelju popisa što se neće promijeniti ako odgodimo glasovanje. Što se tiče same odgode glasovanja, mišljenje je e, izvjestiteljice da, treba, da trebamo organizirati glasovanje, da kako ako vi to želite e, zatražiti možemo o tome glasovati. E, sada ćemo e, glasovati o plaćanjem, odnosno o platnom prometu, pa ćemo tek onda doći na glasovanje o ovom izvješću. Dakle, sada ćemo glasovati o uslugama platnog prometa, to je deveta točka dnevnog reda, ponovno savjetovanje odbora temeljem članka 73. poslovnika usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu. Izvjestitelj Tajani je zatražio riječ, imate jednu minutu, ne više. Trošak e, fragmentiranosti tržišta platnog prometa, 1% BDP-a i 30 e, milijuna milijardi eura godišnje. Na taj način bi se ovo smanjilo zahvaljujući novom sustavu platnog prometa što bi također povećalo sigurnost e, platnih transakcija što je u interesu e, potrošača i poslovnih subjekata. Mi smo branili ovaj stav u pregovorima i bili smo uspješni e, kada je riječ o našim prioritetima. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni, gospodinu Berberu koji je predsjedao trijalogom, zahvaljujem i tajništvu na dobroj suradnji i konstruktivnoj pomoći. U redu, hvala. To je vrlo važan zakonodavni akt. Glasovat ćemo poimenično. Lijepo vas molim da prije svega ispitamo funkcionirali uređaj. Dakle, ovo je samo probno glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Gospodin Karas, nemate karticu. Tko nema karticu? Gospodin Demazi i gospodin Karas, ako se ne varam. Svi ostali imaju karticu. Dobro, da će to tajništvo uzeti u obzir kod prebravanja glasova. Sada možemo glasovati o dogovorenom tekstu revidirane direktive o uslugama platnog prometa. Otvorim glasovanje. Imamo jedan, odnosno dva člana EPP-a previše. Uzeli smo obzir i gospodina Karca. Još uvijek imamo jednog zastupnika iz EPP-a viška. Dobro, zatvoram glasovanje. Usvaja se. Čestitam izvjestitelju. Sada trenutak, e, sada ćemo prijeći dio, dakle sada imamo glasovanje u izvješću BRS. E, koliko shvaćam, postoji zahtjev da se odgodi glasovanje. Imamo već dakle taj zahtjev možemo glasovati o zahtjevu da se odgodi glasovanje. Ako netko želi uzeti riječ, netko od onih koji su za i netko od onih koji su protiv odgode glasovanja. Hvala, ja bih htio nešto pojasniti. Upravo sam čuo pitanje gospodina Urtasana koji se tiče amandmana koji su predloženi. Mi imamo sličan problem. Mi smo imali 15 amandmana koji su ugrađeni u kompromisne amandmane. Mi ne mislimo da naši amandmani imaju ikakve veze sa kompromisnim amandmanima i da ćemo glasovati protiv kompromisnih amandmana jer nemaju nikakve veze s našim predloženim amandmanima. E, mene zanima, dakle, može li se zatražiti zahtjev na temelju postupka s obzirom na ovaj problem s amandmanima? Ja e, ne mogu sada vidjeti u poslovniku na koje se pravilo mogu pozvati, niti vidim nigdje u poslovniku e, koje pravilo vama daje diskrecijsko pravo da donesete odluku o ovom konkretnom pitanju. Da, stvar je vrlo jasna. Mogu vam odgovoriti, ali nećemo sada imati raspravu o tome. Vi ste dobili, dakle dobit ćete moj odgovor. Amandman može e, se ne razmatrati iz dva razloga. Zato što je obuhvaćen kompromisom ili zato što je u suprotnosti s kompromisnim amandmanom. Dakle, ako se usvoji e, tekst kompromisnog amandmana, onda se drugi amandman ne razmatra. Zato se događa da neki amandmani se, o njima se uopće ne glasuje, a o drugima se glasuje. To je ocjena koju daje izvjestitelj, ja sam to provjerio i dao svoju suglasnost i na temelju toga smo sastavili popis za glasovanje. O tome ne možemo raspravu, sada raspravljati. Dobio sam također zahtjev za odgodom glasovanja. Ako još netko od kolega želi e, podržati taj zahtjev, može sada uzeti riječ, gospodin Tojler. Mi smo htjeli zatražiti odgodu glasovanja, ali iz drugog razloga. Imamo 75 stranica na ovom e, popisu za glasovanje i mislim da ne možemo završiti sastanak u 12.30. Neki kolege se sastaju sa pomoćnikom glavnog tajnika odnosno državnog tajnika SAD-a. Prema tome, da, ali e, nećemo, ne, ne možemo, mislim da ne možemo dovršiti do 12.30 i zato govornici se preklapaju. Dakle, molim vas da u buduće imamo više vremena za ovako dugačak popis za glasovanje. Da, mislim da ćemo zato, je to svima nama poticaj da radimo brže. Ako netko želi glasovati, e, odnosno nešto reći, iznijeti neke argumente protiv, gospodine Luke, ako želite još nešto dodati, samo da, dopustite mi da kažem što sam želio. Ja podržavam zahtjev kolega da se odgodi glasovanje. Imam još jedan dodatni razlog za to. Čini mi se da bi, molim vas, molim vas, molim vas predsjedniče, ne, ne mogu vam dati da završite. Dakle, postupak je sljedeći. Zahtjev za odgodu glasovanja je zahtjev, postupak je takav da možemo imati jednog, jednog zastupnika koji će iznijeti argumente za i jednog protiv. Čuli smo još dva dodatna razloga da se odgodi glasovanje, sada ćemo glasovati o tom zahtjevu. Dakle, molim vas, ovo nije u skladu s postupkom, gospodin Vas. Gospodine predsjedatelju, ako dopustite, ja smatram da trebate pustiti ljude da kažu do kraja što e, su započeli E, da li će to promijeniti rezultat, to je drugo pitanje, ali ovaj vaš postupak mi se ne sviđa. Ako kolege iz različitih klubova zastupnika e, imaju isti prijedlog, onda mislim da ga se treba uvažiti i dopustiti ljudima da kažu do kraja što misle. Oprostite, imamo zahtjev da se odgodi glasovanje. E, zahtjev je vrlo jednostavan da se odgodi glasovanje. Tražio sam da netko od vas iznese argumente za i netko protiv. To je uobičajeni postupak. Ako želite još neke razloge navoditi, to možete, ali čuli smo argument eh, raspodjeli kompromisa o nekim drugim o činjenici da je popis predugačak. Imate li vi neki drugi razlog? Da, imam, kao što sam rekao kada sam uzeo riječ, a to je da postoji e, takozvani novi takozvani kompromis koji je izvjestitelj uveo, a koji zapravo nije kompromis. To je nešto što je izvjestitelj tu predočio e, u zadnji čas svi amandmani koje su predložili ostali klubovi zastupnika nisu odobreni, dakle s vaše strane nisu dobili zeleno svjetlo i mislim da to nije fer prema klubovima zastupnika. U redu, želi li sada izvjestiteljica nešto reći, onda možemo glasovati o zahtjevu za odgodu glasovanja. Tko je za? Tko je protiv? odbija se, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Imamo jednog zastupnika EPP-a Viška, sada je u redu, zatvaram glasovanje. Odbija se. Dobro, nastavljamo glasovanjem. Već sam rekao da najprije moramo, odnosno rečeno mi je da najprije moramo glasovati o kompromisu E, ne znam zašto. Ne, kompromis A, ispričavam se. Kompromis A, tko je za? protiv, usvaja se. Kompromis E, tko je za? E. Ispričavam se, ja sam pogriješio.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 Prelazimo na kompromis B. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis C. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis D. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo na kompromis F. Sada smo glasovali o kompromisu D. Prelazimo na kompromis F. Za. F prvi dio. Ispričavam se da. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis G. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis H u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis I. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 183. Tko je za? Protiv?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 suzdržani, odbija se. 212. za, protiv, suzdržani, odbija se. 213. za, protiv, suzdržani, odbija se. 216. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 238. za,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 299. za, protiv, suzdržani, odbija se. 300. za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis O u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis P u dva dijela. Prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 319. za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis KVE za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 364 za, protiv, suzdržani, odbija se. 367 za, protiv, suzdržani, odbija se. 368 za, protiv, suzdržani, odbija se. Molim vas da dignete ruke. Kompromis S u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis T u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 494. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis U. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis V. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 5. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. MPOL 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. MPOL 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. po 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. po 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. po 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. po 13 u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, odbija se. MPO 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. MPO 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. MPO 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis duplo V, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis X u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 446 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis Y za, protiv,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 Usvaja se. Amandman 502. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis AD. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 521. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 522. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 523. Za?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 Amandman 446 za, protiv, suzdržani, odbija se. 551 za, e, ne, ne razmatra se. Da, ne razmatra se. Kompromis AG za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AH za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A i za Da ispričavam se prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis A J za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis A K za, protiv, suzdržani, usvaja se, Imko 11 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis AL za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AM u dva dijela za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AR, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AS, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AT u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A u, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AV za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis EFA za, protiv, suzdržani, usvaja Amandman 709 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A duplo V za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AX za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AY za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AZ za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 758 za protiv suzdržani, odbija se. Kompromis BA za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BB za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BC za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BD za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BE za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BF za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BG za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BH za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BI, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 819 za, protiv, suzdržani, odbija se. 820 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Mislim da ne treba glasovati u izvornom tekstu. Otvaram glasovanje 820. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Kompromis BP za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 606 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis BQ, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 90 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 91 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis BI za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis BL za protiv suzdržani usvaja se. IMKO G za protiv suzdržani odbija se. Kompromis BS Imamo usmeni amandman zelenih. Najprije ćemo glasovati o usmenom amandmanu za, protiv, suzdržani. Možemo glasovati, onda će biti odbijen, međutim treba reći da smo imali oko 70 sati pregovora i hoćemo li uključiti ovu formulaciju ili ne, to je bio sastavni dio pregovore. U nekim situacijama se to je odlučeno da će se uključiti, u nekima ne. Dakle, mislim da bi bilo bolje da uložim pregovor na usmeni amandman. Dakle, vi zapravo uložite prigovor na usmeni amandman. Da, mislim da je to jedino pošteno. E, treba nam četiri zastupnika koji ulažu prigovor, koji će podržati zapravo vaš zahtjev. Onda ćemo glasovati o kompromisu bez usmenog amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BK za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis BM za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis BJ za protiv suzdržani BO, ispričavam se, kompromis BO za protiv suzdržani usvaja se. Sada BJ za protiv suzdržani usvaja 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 sa usmenim amandmanom. Tko je za? Imate prigovor na usmeni amandman. Imamo li četiri zastupnika koji će podržati zahtjev? Imamo u redu. Onda ćemo glasovati o tekstu bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Provjera. 131. Otvaram glasovanje. Imamo jednog zastupnika EPP-a Viška. Zatvaram glasovanje. Odbija se pol A, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, suzdržani, odbija se. 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. 139 za, protiv, suzdržani, odbija se. 140 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko C za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko D za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko E za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, uvodna izjava 1, za protiv suzdržani usvase, Uvodna izjava 2, za protiv suzdržani usva Uvodna izjava 3, amandman drugi, spričam se, za protiv suzdržani odbija se. Uvodna izjava odnosno izvorni tekst uvodna izjava 3 za protiv suzdržani usvase, se, uvodna izjava 4 Možemo glasovati skupno. Ako nema prigovora, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 3, za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 4, za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst uvodne izjave 11, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5. za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava 13 i 14 zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9. za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, uvodna izjava 15, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11, za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, amandman, uvodna izjava 11, odnosno 16, tko je za? Dakle, uvodna izjava 16 u izvornom tekstu, tko je za, protiv, e, morat ćemo provjeriti, dakle, Uvodna izjava 16 iz izvornog teksta. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Pričam se, to je bio, bila uvodna izjava 16. Sada 12. amandman za, protiv, suzdržani. Odbija se izvorni tekst uvodna izjava 17 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 16 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 20. amandman za, protiv, odbija se izvorni tekst 19 izjava za protiv. Izvorni tekst, uvodna izjava 19. Pretpostavljam da ste svi za. U dogovoru s tajništvom e, prevođenje prestaje 12.45. Okay. In favor, against abstentions adopted.